Good morning, ladies and gentlemen. Do you think we can begin our meeting for today? Dobro jutro, kolege. Evo, mi ćemo sad, ja mislim, moći početi sa radom. Thank you. Thank you. Evo, hvala vam da ste zauzeli mjesta pa možemo otvoriti službeno današnji rad našeg odbora regija 7. prosinca i počinjemo sa usvajanjem dnevnog reda za naš sastanak. Da li imate komentara, bilo kakvih sugestija, prijedloga? Gospodine Van Da, nije ništa veliko. Samo sam se pitao nije li sad nije li sad naš red takav da kad se mijenja predsjedanje Europske unije da nam onda obično dođe ministar budućeg novog predsjedanja Europskom unijom koje počinje 1.1. da nam njihov ministar dođe, zar nije predviđeno kako je to, ja mislim, bilo prema našem pravilniku, da nam on dođe i kaže što misli činiti i predstavi svoj program rada, jer evo za sad smo imali estonskog ministra koji nam je na početku došao, ali mislim da nam on treba i na kraju njihovog predsjedanja doći da da pregled onog što je napravio, a onda bi trebao novi doći da predstavi novo predsjedanje. Da, gledajte, estonski ministar je došao doista da predstavi svoj program rada na početku predsjedanja, na početku svojih šest mjeseci. Međutim, nije došao, i shvaćam što mislite, ali nije došao na kraju estonskog predsjedanja. Mi smo održali sastanak s njim za vrijeme našeg interparlamentarnog tjedna, kad smo se sastajali sa svim mogućim članovima nacionalnih pa, parlamenta u studenom. Tada je on gostovao u našem odboru regije i tada nam je tom prilikom prezentirao što su postigli, što su učinili glede kohezijska, odnosno regionalne politike Evropske unije, ali poslije toga više ne. Ima li nekih drugih komentara u vezi dnevnog reda? Ne? Dobro. Onda možemo smat, smatramo da je usvojen dnevni red. Zatim, usvajanje protiv tog zapisnika sastanka od 13. studenog 2018. To možete naći sad već na internetu i ako nema nikakvih nikakvih prigovora tijekom ovog sastanka, smatrat će se da je taj zapisnik odobren i usvojen. Sljedeće slijede naše obavijesti predsjednice, odnosno mene. Dakle, za informaciju svih članova odbora regija imam nekoliko objava. Prvo, u ponedjeljak ovog tjedna održan je sastanak između predsjednika odbora parlamentarnih i gospodina Dimitrija Čančeva, dakle stalnog bugarskog predstavnika u Europskoj uniji i predsjedajuće Korepera 2 kako bi se vodila preliminarna diskusija o legislativnim dosjeima predmetima na kojima ćemo morati i kanimo raditi tijekom šest mjeseci prvih sljedeće godine njihovog bugarskog predsjedanja. To je bilo uglavnom jedna vrlo tehnička rasprava, a naš dio sastanka se uglavnom fokusirao na uredbu Omnibus, koju kanimo završiti do kraja godine, pa onda ne namjeravamo što se nas tiče našeg dijela na tome surađivati s bugarskim predsjedanjem. Zatim smo i spomenuli dva dosija koja su već zaključena, a postigli smo i provizorni dogovor sa vijećem. I očekujemo da će biti potpisani tijekom Strasburškog plenarne sjednice. I naravno, mi smo spomenuli i tom prilikom da je prijedlog za sljedeći VFO će biti usvojen 29.5. sljedeće godine, barem prema informaciji komisije i isto tako da svi legislativni prijedlozi koji su relevantni za kohezijsku politiku, kako su rekli, a vezani za VFO će biti, kako je po informaciji komisije, usvojeni nakon toga brzo. Sljedeća informacija koja je stigla eh, od predsjedništva koje dolazi je sljedeća, da će naime bugarsko predsjedanje organizirati visokorangiranu konferenciju o kohezijskoj politici u Europskoj uniji za razdoblje nakon 2020. i perspektivama za konvergenciju i održivi razvoj regije. To će biti u Sofiji 8. lipnja. Neslužbeno sam vodila razgovor i poslala jedno službeni dopis u ime regije odbora pitajući ih pitavši ih u tom dopisu da nam upute poziv za izaslanstvo čitavo odbora regi na toj visoko rangiranoj konferenciji. Zatim sljedeća informacija. 15. studenog bila sam nazočna na konferenciji organiziranoj u Strasburu od strane povjerenice Bulls o investicijama za povezivanje Europe. Među glavnim temama rasprave nalazili su se sljedeći VFO, zatim rezultati, već gotovo u cijelosti dodijeljenih sredstava za program za povezivanje Europe, odnosno instrumente za povezivanje Europe, 93% tih sredstava je već alocirano, kao i ambicijama za razinu investicija u buduće programe u transportu. Mislim da su te ambicije vrlo visoke, to možemo reći, i bila je vrlo jasna poruka koja je upućena, naime da su investicije za transport jako potrebne, tu su nema ko šta reći. Međutim, vizija povjerenice je sljedeća, to treba ići kroz instrument za povezivanje Europe, a ne kroz strukturne fondove. Zato što je instrument za povezivanje Europe e, bolje se njime upravlja, on je centraliziran i do sada je polučio bolje rezultate, to se pokazalo. I to su bile glavne poruke naše rasprave. Što se tiče budućeg višegodišnjeg financijskog okvira, poruka te zajednice koja je, dakle, se bavi transportom je bila da su potrebni investicije u transport, u promet i da će u sljedećem razdoblju biti potrebno više od 700 milijardi eura investirati u taj sektor. Treća moja najava se odnosi na zadnju najnoviju inicijativu komisije. Naime, vjerojatno ste već čuli da je jučer ujutro komisija raspravljala o paketu mjera koje uključuju i zakonodavne prijedloge kao i dokumente sa stajalištima kao njihov doprinos ponovnom pokretanju Evropske unije nakon financijske krize kao i odlukama o tome što sad činiti, kako činiti, kako dalje nakon Brexita, nakon što Britanija ode. Dakle, o tom paketu će se raspravljati na sljedećem samitu 14. Eh, i 15. prosinca. Dakle, dva od, dva od tih svih legislativnih prijedloga koji su usvojeni odnose se i naš odbor. Oba se bave strukturnim reformama. Dakle, prvi je onaj koji predviđa da se ukupni proračun e, za naše programe koji se nas tiču poveća sa 143 milijuna eura na otprilike 300 milijuna eura u razdoblju od 2017. do 2020. te da promijeni cilj cijelog programa, dakle da to bude više usmjereno na zemlje članice koje se pripremaju pridružiti eurozoni. Drugi prijedlog će nadopuniti uredbu o zajedničkim odredbama u smislu da omogući zemljama članicama da koriste sve ili dio svojih rezervi pričuva za uspješnu izvedbost u okviru trenutnog evropskog, e, dakle evropskih strukturnih investicijskih fondova kako bi podrprali strukturne reforme umjesto specifičnih reformi, e, projekata. E, budući da se te rezerve za uspješnu izvedbu, uspješnost E, svode na otprilike 6% nacionalnih alokacija kompletnih, dakle, financijskih omotnica koje idu za pet fondova koji čine Evropske strukturne investicijske fondove, mislimo da su involvirani iznosi vrlo veliki. Očekujemo da će se ti prijedlozi biti najavljeni tijekom plenarne sljedećeg tjedna i mislimo da bi e, se oba prijedloga biti zapravo pre, našem odboru da budemo glavni odbor za pisanje mišljenja, eventualno rezolucija o tome. Kako će to ispast vidjet ćemo. Očekujem da će biti nekih eh, sukoba, eventualno nesuglasica sa drugim odborima, kao što to obično biva. Prema tome vidjet ćemo nakon što to bude objavljeno na plenarnoj kako će se to dalje raspodijeliti, kako će to ići. Izvolite, gospodine Nisleroj, hvala vam na ovim informacijama, to je vrlo relevantno za naš rad u sljedećih šest mjeseci i izravno se odražava na višegodišnji financijski okvir. Ali prvo dvije primjedbe. Prvo u vezi instrumenta za povezivanje Europe, CEFA. Dakle, vi ste vrlo jasno govorili o Europskom kohezijskom fondu. Jasno je da je odatle izvađen novac da bi se pridodalo CEF-u. Prema tome jasno je da je to jednostavno kohezijski novac koji nedostaje i naravno da se uvijek može bolje potrošiti, ali de facto se ti sredstva prebacaju, prebacuje u njihov instrument koji, kao što ste sami rekli, centraliziran ima bolju upravu. I sad da skočimo odmah na zaključak. Ako je sad taj novac u cefu, centraliziranom instrumentu, onda to to zapravo ništa više ne ovisi o nama ni o načinu kako mi donesemo odluke. I Sad pa ćemo vidjeti kako će to izgledati. Možda možemo jednostavno vrata ponovno otvoriti da radimo sami na tome da kad bi zatražili jedno izvješće o implementaciji insistirali da to ide na prekograničnu suradnju. I ja mislim da kolega Novačev koji pravi, Novakov koji pravi jedno izvješće o transportu i financiranju budućem transport iz ovih fondova koji su naši, da bi to trebali povezati s ovim sredstvima koji su prebačene u CEF. To je što se ovog tiče, da bi zadržali tu ipak jedan utjecaj. A druga stvar je izmjena ove uredbe koje ćemo govoriti i o čemu bi trebali govoriti na plenarne i bi trebala pružiti jako uporište za regije i njihove programe pomoći i potpore. I to u smislu broja zemalja vidite imali smo prva tranša pomoći koja je išla i sve što je isplaćeno 2017. je bila zapravo velika. Ali sad je na nama da to i proširimo. Kao što ste sami rekli. Poanta je u tome da ta uredba zapravo spada u naš e, domenu rada. I prema tome ako se mijenja ta uredba onda bi i dalje to trebalo ostati u našem dometu, u onom zašto smo mi nadležni i ako bilo šta se dogodi tamo, kao što ste rekli na plenarnoj, mi se trebamo boriti za to da to i dalje ostane u našem nam, zapravo u našem kontroli, pod našim nadzorom, u našim rukama, a ne da nam to recimo odbor za ekonomska pitanja ili neko drugi preotme. Jer e, mislimo da ćemo, smo mi za to najbitniji. Prema tome, što je prije moguće, oslanjamo se na vas i vaše tajništvo da nam što je prije moguće dostavite informacije o tome konkretno što se tu događa, a možemo kasnije o tome danas još i na tijekom sastanka raspravljati i dogovoriti da vidimo kako će to izgledati na plenarno. Da, u redu, hvala, mi ćemo o tome sigurno raspravljati još na sastanku koordinatora, ali ja vam ja vam mogu reći da ću ja to učiniti sve što mogu, svoje najbolje dati od sebe, kao što sam to i prošli put činila, ali znate da to neće biti lako. U svakom slučaju hvala, zahvaljujući pomoći političkih klubova, mi smo uspjeli nekako na kraju ostati odgovorni nadležni odbor. I to samo zato što smo djelovali svi skupa ujedinjeno, svi, bez obzira iz kojeg kluba dolazili i zato smo se uspjeli održati. Gospodin Hvala lijepo, ali čini se da su trenutno sad različita područja komisije na putu da na, teret e, naše regionalne kohezijske politike zapravo se dočepaju različitih sredstava, prebace to u druge proračunske linije i pojačaju svoje djelatnosti. Čujem to recimo iz područja zapošljavanja. Oni planiraju recimo Europski socijalni fond izvući iz ovo kako je sad u ESIF zajedno sa onih pet drugih fondova i onda ga koristiti za borbu protiv nezaposlenosti i tu onda formulira čitav niz pametnih stvari pa onda da osim klasične kohezijske politike zapravo iz toga vade sredstva za svoje sad programe. A ista stvar se događa i kod programa, kod prometa. S tim da će izvući novce iz naših fondova i prebaciti ga u već što smo čuli CEF, instrument za povezivanje odbor, povezivanje Europe. Prema tome mislim da moramo tu temu e, načeti na plenarnoj i opće prvo među nama, a poslije na plenarki vidjeti da li to stvarno hoćemo i možemo dozvoliti. Jer e, vidite, ovo važanje novca iz e, prometa pa prebacivanje u CEF mislim da ne ide, to su različite stvari. Tamo gdje imamo još uvijek u prekograničnom prometu slabosti recimo onim uskim grlima na prometnim, na prekograničnim prelazima da bi se to uključilo u onu mrežu koja povezuje cijelu Europu prometnu tu još uvijek nisu napreci napravljeni, to jednostavno ne ide. I to bez obzira na koju vrstu prometa mislimo. Kad pogledamo željeznicu, tu, tu stoji, tu imamo probleme. I sad vidimo da recimo druge države izvan Evropske unije, primjerice Kinezi, treće zemlje, pogotovo Kinezi, pokušavaju se tu u te stvari ubaciti i onda kao u okviru svog programa produženog puta svile otvoriti nove prometne poveznice u Europsku uniju koji bi de facto onda sve naše dosadašnje planove za transevropsku prometnu mrežu u, prilično ugrozili i jednu nelojalnu konkurenciju predstavili. I sad o tome bi se trebala komisija o tom voditi brigu. Jer trebali bi ove novce koje su CEF hoće prebaciti koristiti za obnovu te željezničke prometne mreže jer su do sada baš željeznicu na račun cesti jako zapostavili. I onda recimo ovo povezivanje triju Baltičkih republika sa Poljskom i Središnjom Europom to nije se ostvarilo, a razlog je jednostavno što su to propustile zemlje članice u provedbi. U međuvremenu vidite između Litve i Poljske nemate prometne poveznice jer su tamo cijeli tračnica i željezni promet u takvom stanju da ne može vlak voziti brže od 30 km na sat. I to je pravi skandal. Naravno da će ovi treće zemlje uletiti u to. Prema tome mislim da ove kohezijske fondove koristiti umjesto za recimo ojačanje željezničke mreže nego prebaciti u CEF je nedopustivo. Onda posebno recimo mobilnost unutar gradova koju treba poticati e, uz jako uzimanje u obzir ekoloških aspekata i kriterija. E, I sad oni tu jednostavno uzimaju novce, a prebacuju u CEF jer tvrde da je to pod bolje, bolje se menadžerira tamo, bore upravlja i da je centralizirano. Mislim da to ne bi išlo i da o tome treba još raspravljati. Recimo, do sad nije bilo uopće nikakvog protivljenja kad su nam vadili sredstva iz kohezijskog fonda i prebacivali u Junkarove fondove EFSI za strateške investicije, ali mislim da sad ako nastave tako i to jednostavno prebacuju u CEF, da se tu trebamo usprotiviti i prodebatirati to sa kolegama iz prometnog sektora u parlamentu. Gospođo Krel, izvolite, hvala. Ja mislim da mogu samo potvrditi što je moj kolega malo prije rekao. To vam je proces koji je počeo još prije nego što su oni pripremili prijedlog novog VFO-a. To je jednostavno inicijativa da se iz kohezijskog e, fonda izvuku novci jer smatraju da tu onda neće biti nikakvih problema. Tu se moramo jednostavno mi e, pobuniti jer onda više nećemo biti ni na 300, 320 milijuna nego na još manje. I još jedna stvar je bitna, vidite, ovaj parlament je bio u cijelosti protiv da se uvede ta takozvana pričuva, rezerva za uspješnu izvedbu, za uspješnost. I to je puno razloga. I ako nam sad vidite komisija ponovno hoće te novce na drugi način oduzeti, onda je to vrlo gorko, ali jednostavno nešto što mi u našem području ne možemo usvojiti ni prihvatiti, ni najmanje odobriti. I iskreno ne mogu razumjeti recimo mi su ovi instrumenti kojima smo se mi služili vezani za kohezijske i socijalne fondove unutar naših ESI fondova je bilo produženo do 2020. i ne znam zašto sad, mislim da smo mi to tehnički razriješili i zašto smo mi to onda trebamo opet već unaprijed e, produžavati dalje prije nego što je uopće išao službeni prijedlog VFO-a za program nakon 2020. To je dosta nesigurno, vrlo avanturističke pače i mogu samo i dalje govoriti da mi ostajemo nadležni, mi ćemo odlučiti, mi ostajemo nadležni. Ne vidim zašto bi mi trebali sad podupirati takve komisijne ideje. Uglavnom da nam otmu novci iz kohezijskih fondova. Hvala. Hvala vam što se tiče ovog objašnjenja u ime komisije. Znate da sam ja već jedan put ili dva put um, rekla sam vam već pozvala povjerenika Dombrovskog upravo zbog rezultata ovog prvog SAS programa i na kraju je rekao da će doći u veljači dakle očekujemo ga za veljaču on će u veljači doći u naš odbor regi i zapravo se kanimo raspravljati o rezultatima programa, ali sad možemo raspravljati i o rezultatima programa i o produženju programa. A sada gospodin Boštinaru kao zadnji koji će govoriti o ovoj temi. Neću ja dugo pričati, ali kao bivši izvjestitelj za kohezijski fond, Gledajte, mi se svi sjećamo da je to vjerojatno bilo najvažniji dosjet za koji smo se prošli put borili. Kako bi ih uvjerili da CEF, odnosno instrument za povezivanje Europe, ne smije oduzimati i vaditi novce iz kohezijskog fonda generalno, a onda pogotovo onih konkretnih 10 milijardi eura o kojima je bila riječ, i onda da se potpuno izvan našeg utjecaja način na koji se taj novac troši i zato se slažem sa ovim što je rekao kolega Lambert. Mi moramo tražiti procjenu kako je taj novac e, potrošen, zatim bi volio vidjeti vrlo detaljirane rezultate o tome kako je geografska raspodjela trošenja novca iz fonda za povezivanje, instrumenta za povezivanje Europe, zatim kako bilo koja zemlja članica može doći do tih novaca iz tog fonda, zatim koliko je konkretno išao transfer novaca 2018. iz tog instrumenta tog fonda u zemlje i zatim koji su konkretno doprinosi na kohezijskoj politici koje je taj instrument dao i gdje smo mi poboljšali transport zahvaljujući toj poveznici, odnosno instrumentu za povezivanje Europe. Nas zanima koliko smo recimo popravili promet, koliko smo popravili plinovode, opskrbu strujom, širokopojasni interes i to me zanima. A ne samo odjedan puta jednokratno popravili autoceste. I mislim da nikako ne, ne smijemo dozvoliti da se tu nepotrebno prebacuje novac. Jer na onu popis koju Konstance vode trebamo dodati i naš doprinos iz naših fondova za terorizam i migracije. Jer i to nas pogađa i tu smo vezani. Hvala lijepo gospodine Baštinaru. Ja bih sada zatvorila ovu kratku malu e, diskusiju o ovim našim priopćenjima predsjednika, a još da završim na kraju s time da danas imamo zakazan e, raspravu sa povjerenicom Kretu. I mislim da moramo izaći sa vrlo jakim zahtjevom. Naime, kad vidimo takve velike zapravo ambicije i zahtjeve koji dolaze s raznih područja politike. Dakle, dolaze iz različitih sektora političkih i prometa i ekologije i drugih ostalih i žele zapravo da bi svoje ambicije i svoje programe zadovoljili, opet uzeti veliki komad kolača iz naših kohezijskih fondova i kohezijskih sredstava, onda moramo direktno pitati povjerenicu koja je njena vizija kohezijske politike i trošenja kohezijskih novaca iz tog fonda za prvo razdoblje novom programsko razdoblje sa novim VF-om. Jer mi smo vidjeli vrlo jasne znakove od strane Europske komisije da nam želi nastaviti oduzimati novce iz tog fonda. Prema tome tu završavam ovu priču, a zadnja moja najava je ide u potpuno drugom smjeru, je zadnja informacija ove godine nećemo imati božićni domjenak jer vidite ima toliko različitih božićnih domjenaka i različitih primanja i da nismo mogli naći uopće pravi termin za naš božićni domjenak. osim toga imamo i loše iskustva sa domjenkom božićnim u Strasburu, naime gotovo niko nije dolazio na njih. Prema tome ćemo imati ove godine novogodišnji domjenak i koji će se održati odmah neposredno nakon prvog sastanka našeg redovnog odbora u siječnju. I mislim da će to biti dobra prilika da jedni drugima poželimo e, samo sve dobro i najbolje puno uspjeha u jednom dobrom ozračju za novu godinu. A sad nastavljamo sa glasanjem. Izvolite. We vote now. Sada ćemo glasati o mišljenju kojeg je pripremila gospođa Monika Smolkova. Radi se o izvješću za koje je nadležni odbor, odbor ITRE, a zove se ubrzavanje inovacije u području čiste energije. Gospođa Smolkova je predstavila svoj nacrt e, mišljenja tijekom sastanka u listopadu, a rok za podnošenje amandmana je bio 16. listopad. Imali smo 63 amandmana, a izvjestiteljica je predstavila 12 kompromisnih amandmana na tekst. Nadležni odbor ITRE će usvojiti vlastito izvješće u siječnju. Gospođa Smolkova, želite li nešto reći? Nekoliko riječi, izvolite. Evo, samo vrlo kratko. Htjela bih zahvaliti svima koji su sudjelovali u radu na ovom mišljenju. Želim zahvaliti tajništvu te izve sjeni vjerujem da će ovo biti jako dobro mišljenje za odbor ITRE. U redu onda možemo otići e, odmah na glasanje. Amandman prvi. Kompromis amandman broj jedan. Ispričavam se, vidim amandmane, ali ne kompromis amandmane. Kompromis amandman broj 1, ko je za, ko je protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim prelazimo na amandman treći. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman osmi. Ne, kompromis amandman broj dva. Moje isprike, Molim vas, ispričajte me, bit ću koncentrirani od sada. Kompis broj 2, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. A sada, amandman broj 8, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbija se. Amandman broj 7, da, glasamo njemu, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis amandman 11. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Tražite provjeru? We are not in a plenary. Nismo na plenarnoj sjednici. Thank you. Hvala vam. Onda prelazimo sada na 11. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. Prelazimo sada na kompromis amandman broj 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 18. amandman se ne razmatra. To je brisanje. 22. amandman se ne razmatra isto zbog kompromisnog amandmana. Dakle, kompromisnog amandman broj 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 5. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 30. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis B6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 38. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 40. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis broj sedam. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 46. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Osmi kompromis amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 9. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 56. amandman. Da. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo to. 56. amandman. Provjerit ćemo elektronički. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. Vidite li rezultat? Da. Onda prelazimo sada na deseti kompromis amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 60. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja. I zatim prelazimo na 12. kompromisni amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. I onda prelazimo na glasanje o mišljenju u izmjenom obliku. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Mišljenje je usvojeno. Čestitke, gospođo Smokova. We continue now with the um, uh, consideration of the draft. Onda se nastavljamo sa razmatranjem nacrta izvješća o regijama koje zaostaju. Ovo je izvršna vas inicijativa odbora regija što se tiče konkurentnosti u regijama sa slabim prihodom i sa slabim rastom. Gospođa Žufrida je izvjestitelj za to pitanje koje će vam sada predstaviti to izvješće. Ispričavam se, nisam baš sva svoja danas, vratit ću se u normalu, beće. To je moja greška. Imamo prije toga razmatranje nacrta izvješća gospođe Valine, uloga regija i gradova u Europskoj uniji u provođenju Pariškog sporazuma s konferencije COP21 o klimatskim promjenama. Odbor regije odlučio da će sastaviti staviti vlastnu inicijativu o ovom važnom e, pitanju, a odbor ENVI nam je dostavilo mišljenje 24. studenog. Molim vas za tišinu u dvorani. Jer bih htjela riječ sada dati našoj izvjestiteljici. Dame i gospodo, gospodine Novakove. I'm really sorry, but I'm going to give the floor to our... Doista mi je žao, ali sada moram dati riječ našoj izvjestiteljici i htjela bih da joj posvetite svu pažnju. Dakle, gospođo Valina, izvolite, imate riječ. A todas i a todos, no me voy a extender mucho porque... Hvala vam, gospođo predsjedateljice, zahvaljujem svima. Neću dugo govoriti jer je naime to izvješće već nekoliko vrijeme dostupno na internetskim stranicama, te ste sigurno mogli ga i pogledati, pročitati. I stoga bih htjela sada saslušati vaše mišljenje. Posebice želim posjetiti na to da zbog klimatskih promjena diljem svijeta vidimo sada vrlo zabrinjavajuće trendove i zapravo e, se sve odvija jako sporo. Ovdje govorimo o rješenjima u Europskom parlamentu i u tom smislu u ovom izvješću pokušavamo navesti moguće mjere koje bismo mogli usvojiti na lokalnoj i regionalnoj razini, te isto tako na razini kohezijske politike. Klimatske promjene povećavaju i razlike u društvu u Europskoj uniji. Postoje neke skupine koje više pate od toga od drugih ljudi, primjerice osobe koje imaju malo mobilnosti, osobe e, koje žive u skromnim uvjetima i tako dalje. Energetsko siromaštvo je sada postalo konstantno stanje za mnoge europljane a Europa ima i tu odgovornost da humanitarne posljedice klimatskih promjena pokušava ublažiti i na prostoru izvan Europske unije. Imamo dakle tu glad, suše, sušu, e, uragane i tako dalje. Sve je to vrlo nepravedno i dovodi do e, vala klimatskih izbjeglica koje onda prisižu i do nas u Europskoj uniji. Mi ih vidimo u našim gradovima gdje pokušavaju ostvariti e, život dostojan čovjeka u okviru borbe protiv klimatskih promjena su općine i gradovi uvijek e, rekli da trebamo napraviti sljedeće. Dakle, treba nam jedan okvir za ojačanje kapaciteta, treba nam senzibilizacija, treba nam obuka i obrazovanje, treba nam tehničko znanje, a trebaju nam i mogućnosti financiranja. Važne točke u ovom izvješću su to što tu naglašavamo da i gradovi i regije trebaju postići autonomiju. Na svakoj institucijskoj razini postoje određeni kapaciteti i vrlo je važno da supranacionalne i nacionalne mjere također usvojimo u 100, dakle i na razini Europske unije. No, glavnu ulogu u ovome imaju gradovi i regije. Naravno i općine. Općine su one koje imaju najsnažniji dodir sa građanima i koje najbolje znaju što je potrebno napraviti. Kako bi se gradovi doista mogli nositi sa klimatskim promjenama, je, potrebna im je određena politička autonomija, tehnička autonomija. E, potencijalna rješenja za održavanje klimatskih promjena su više manje lokalna rješenja i tu dakle moramo na tome raditi. Primjer tome je primjerice da unatoč e, povlačenja Sjednih američkih država iz Pariškog sporazuma, zbog čega žalimo, mnogi gradovi u Sjednim američkih i dalje misle ostati pod Pariškim sporazumom i boriti se protiv klimatskih promjena. Još jedan drugi važan aspekt je to da politika dekarbonizacije treba biti popraćena sa e, planovima za zapošljavanje građana kako bismo imali i održivo stanje u društvu uz dakle održivo stanje e, u gospodarstvu. Tu trebamo raditi na obnovljivim izvorima energije, ali isto tako nam je potrebno Eh, da ostvarimo i planove o ulaganjima, planove o eh, primjerice prekvalifikaciji radnika, da dakle možemo podnijeti te šokove do koji će doći zbog klimatskih promjena. Eh, ta pomoć treba ići tim ljudima, a ne energetskim kompanijama koje bi samo s time povećavali svoje brojke prinosa, kao što je primjerice situacija u mojoj zemlji. Osim toga, treba posjetiti isto tako i na te nove ljude koji će sada morati napustiti svoje domove zbog klimatskih promjena. Mnogi ratovi koji se trenutno vode vode se upravo zbog toga što je potrebno osigurati pristup izvorima energije. To je povezano sa migracijama i naravno i sa globalnim zatopljenjem. Imamo moralno e, ljudsko Moramo moralnu ljudsku odgovornost da pomognemo svakoj osobi koja zbog ratova ili zbog drugih razloga mora napustiti svoj dom. A imamo i financijska sredstva za to. Na kraju krajeva. Zatim isto tako moramo ovdje prilikom planiranja primijeniti i politiku jednakosti spolova. To treba biti prisutno prilikom planiranja, ali prilikom i provedbe mjera. I također moramo praviti detaljnu analizu svih sektora za koje predlažemo mjere. I sad ću evo i zaključiti. Dobar primjer za loše planiranje. Mislim, to je nešto gdje vidimo dakle, da imamo premalo koordinacije, preslabu provedbu. To je jedan ekstreman primjer, naravno, ali i takvi, takvi primjeri postoje. Vjerojatno su mnogi od vas dobili jednu obavijest. Dakle, vezano uz to ako putujete automobilom u Strasbourg i u toj obavesti vas se poziva da stavite vinjetu na vetrovansko staklo vašeg automobila zbog ovih novih propisa o emisijama u Francuskoj. U Njemačkoj već godinama postoji jedna takva obveza i u Španjolskoj se sada to primjenjuje u nekim gradovima, to postoji i u Republici Češkoj a druge države poput Austrije i Danske su također to već uvele barem za određene kategorije vozila. I sada postoje mnoge države članice koje primjerice imaju vinjete za autoceste. Vinjete su potrebne kad kad i kod e, e, polaganja tehničkog e, testa, zatim isto tako Potom su kad i vinjete za pristup e, parkiralištima. I doista tih vinjeta sad ima mnogo, skoro pa se ništa ne vidi kroz staklo. Onaj tko putuje kroz mnoge države članice Europske unije mora doista pripaziti ima li sve potrebne vinjete. Što ukazuje na to da postoje vrlo dobre namjere, ali da se to vrlo često jako loše isplanira i da se provodi bez potrebne koordinacije, što znači da moramo zajedno surađivati kako bismo poboljšali tu situaciju. Te računam na doprinose svih kolega i kolegica koji se sada žele javiti za riječ. Hvala vam lijepa. Hvala, sada ću dati riječ članovima odbora regiji. Počet ćemo sa izvjestiteljima u sjeni. Prvi izvjestitelj u sjeni je e, gospođa Spiraki. Hoće li neko govoriti u njeno ime? Da, gospodin Van Ona nije ovdje u ovom trenutku, ali ja sam vas pažljivo saslušao i čak sam i razumio nešto iz španjolskog. Pokušavao sam vas shvatiti na španjolskom jeziku. Doista je istina da je sve važnija uloga regija i gradova. To se vidi posebice na ovom području, dakle klimatske politike i energetske politike i zbog toga se tu ne radi toliko o novim ciljevima jer smo mi prihvatili ciljeve, već se više radi o postizanju učinka, rezultata. I tu se možemo pisati ove rasprave od eh, prije nekoliko minuta. Dakle, imamo mnogo mnogobrojne mogućnosti u našem području, imamo čak i pričuvu za postizanje učinaka koju sad neki koriste. Dakle, postoji i više financijskih sredstava nego što ih uspijamo iskoristiti u ovom trenutku, što znači da trebamo pomoću ovog izvješća, pomoću vašeg izvješća postignuti veće učinke. I kao što ste rekli, postoje mnogi novi instrumenti primjerice za energetsku tranziciju i tako dalje. I to je nešto gdje dobijete povetna na ulaganje za 10 godina. Doći će do te profitabilnosti, bit će tu e, povećana energetska učinkovitost, doći će do štednje i dakle ta ulaganja se isplate. A sada postoji mnogi instrumenti putem Europske investicijske banke, primjerice, e, putem nekih drugih izvora financiranja pomoću kojih dakle, lokalna tijela vlasti mogu preuzeti odgovornost na sebe zajedno sa partnerima, mogu ulagati i mogu onda sklopiti sporazum kojim omogućuje povratno ulaganje kasnije. To može i semena promijeniti gradove i način na koji oni funkcioniraju. Gospođa Spiraki nije ovdje, ali mi ćemo podržati vaše izvješće i vrlo je važno naglasiti e, tu decentraliziranu odgovornost jer regulativa, e, političke mjere su poput jednog dobrog mazratija, a oni sastavni dijelovi se nalaze eto, na jednoj drugoj razini kojeg ste opisali u vašem izvješću. Hvala vam. Izvolite. Gospođa Dančila. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Svi znamo da je globalno zatopljenje jedan od najvećih izazova današnjice i to je nešto s čime se treba suočiti cijelo čovečanstvo. Posebice kada se radi o zdravlju, o drživosti, o e, socijalnoj uključenosti. I stoga je Pariški sporazum početak jednog dinamičnog e, evolutivnog procesa s čime Europska unija može ispuniti onaj cilj da se porast temperature zadrži ispod 2 stupnja. S time možemo onda i sve e, zainteresne strane bolje uključiti u to, možemo imati zajedničke aktivnosti, a regije i gradovi u uniji u tom smislu mogu odigrati važnu ulogu kao što je već rekla naša izvjestiteljica. Možemo s time ojačati naš, postizanje ciljeva u pojedinim državama. Primjerice, tamo se dakle razvija urbano plaziranje, tamo se planira infrastruktura, tamo se e, planiraju e, svi ti dijelovi. A bez sudionika sa lokalne i regionalne zine mislim da države članice neće moći ispuniti vlastite obveze koje su preuzele. Dakle, vjerodostojnost eh, preuzetih obveza ugovornih strana zahtjeva će to da gradovi i regije se u potpunosti uključe u to, a isto tako i poduzeća i eh, potencijalni ulagači. I mislim da tu Europska unija, a i države članice mogu više pažnje posvetiti i globalnom sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju. Oni su se obvezali za e, dugoročnu suradnju za rokove od 2030. i 2050. godine. Onih 6500 općina e, koji su se pridružili tom sporazumu, njih bismo trebali poduprijeti jer oni su ti koji žele doprinijeti našim ciljevima i e, postići ono smanjenje emisija do 2030. godine. Ta suradnja može onda biti e, uzor i za druge države s područja izvan Europske unije. To se zatim isto tako može koordinirati i provesti sa svim drugim nacionalnim i međunarodnim inicijativama. Imamo i mreže drugih e, regionalnih i lokalnih tijela vlasti primjerice na koje se to onda može penjeti. Trebali smo izbjeći da se gradovi ostave strance, dakle svi ovi gradovi koji su se odlučili boriti protiv klimatskih promjena, a da pri, pritom nisu pod tim sporazumom gradonačelnika. Dakle, njih bi trebali isto tako imati na umu. Oni gradovi koji se žele aktivirati po pitanju e, Pariškog sporazuma, njima su potrebne inovativne mjere za održive projekte, posebice energetske projekte i projekte koji se tiču e, prilagodbe na klimatske promjene. To vrijedi isto tako i za manje općine, možda čak i posebno za manje općine. A Europska unija bi trebala tu djelovati kao jedan su podrške. Treba dovesti do suradnje između lokalnih, regionalnih i nacionalnih upravnih tijela. E, svi bi oni trebali zajedno raditi i na kampanjama za podizanje svijesti i za informiranje o klimatskim promjenama. Svatko bi trebao postati svijest svjestan kojih mjera, koje aktivnosti e, smatko od nas pojedinačno može isto tako e, poduzeti kako bi se borili protiv klimatskih promjena. Tu treba uključiti sve građane u to, sve starosne skupine. To je vrlo važno za uspjeh COP21, dakle kada treba se boriti protiv klimatskih promjena. Hvala. Gospodin Flek je sljedeći izvjestitelj u Sjeni, izvolite. Um, Hvala vam. Ja bih eh, htio zahvaliti izvjestiteljici u ime konzervativaca. Podržavamo ovo načelo izvješća, međutim postoje neki elementi koje bismo popravili i vjerujem da to nije iznenađenje. Izmijenio bih tu neke formulacije u nekim ključnim područjima. Kao što sam već istaknuo, moramo vidjeti možemo li nadzirati stvarni doprinos e, dakle, kohezijske politike u borbi protiv klimatskih e, promjena. Revizorski sud je prošle godine dakle, zaključio da, da ovaj rashod od 20% namijenjen tome neće biti dovoljan. Treba prioritizirati stvari. Tu bih popravio formulacije, naročito vezano u stavke 34 i 35 mišljenja Envi. Moramo se doista pobrinuti da ovo izvješće ima dodatnu vrijednost. E, Navodite da bi trebalo prijaviti SAD, dakle koji, koji se povukao iz ovog sporazuma donosi slabu dodatnu vrijednost ovom tekstu. Govori se o ulozi gradova u provedbi Pariškog sporazuma. Mnogi nefederalni dionici u SAD-u, primjerice gradovi, ponovili su svoju obavezu da poštuju Pariški sporazum bez obzira dakle, na federalnu politiku. Pouka koju ovdje možemo izvući je da i mi uz pomoć regija možemo razraditi svoje planove za oblažavanje klimatskih promjena i pridonijeti ambicioznim e, dakle, planovima za smanjenje emisija. Tu je globalni sporazum gradonačelnika, dakle ciljevi za smanjenje CO2 do, od 20% i konačno Moramo biti daleko pozitivniji kada je u pitanju industrija. Brojni sektori se zalažu za politike dekarbonizacije i već ulažu u zelenu tehnologiju. Međutim, industrija se u ovom nacrtu spominje samo jedan put i to u stavku pet i to dosta negativnom svjetlu. Suradnja između privatnog sektora i regija donosi vrijedna rješenja u borbi protiv klimatskih promjena kako u Europskoj uniji, tako i diljem svijeta. Samo prošle godine Tesla je uključio najveći baterijski pogon na jugu Australije. Zahvaljujući ovom koraku dobili smo dakle, pionire u ovoj razradi novih postrojenja za električnu energiju. Dakle, ovo će omogućiti čitavim gradovima da smanje količinu e, dakle, odla, odloženog otpada, to je također dobar primjer i smatram da se u izvješću moraju naći ovi pozitivni doprinosi industrije rješavanju ovog pitanja i to će se naći u mojim amandmanima. Dakle, mi se zalažemo za ispunjanje, ispunjenje ovih ciljeva putem e, globalnog sporazuma gradonačelnika i smatram da će ovo doprinijeti razvoju pozitivnog, snažnog izvješća s naše strane. Hvala. Mm, zastupnik Van Miltenburg. A hvala u ime zastupnika Takule. On se ispričava što nije ovdje. Nekoliko kratkih primjedbi Mi kao ALDE podržavamo ova glavna načela iz izvješća. Međutim, naglasili bismo tri stvari. Dakle, stavak 12. Ne znam je li realistično. Ugostili smo povjerenika Oettingera. Ovdje govorimo da treba ojačati proračun dakle, za kohezijske politike u razdoblju nakon 2020. godine. Mislim da je bilo dobro reći da, su, da je potrebno adekvatno financiranje ispunjenja dakle, klimatskih ciljeva. Imamo tu i druge instrumente koji se e, bave ovim pitanjem. Potom stavak 14. Dakle, dekarbonizacija, dakle, trebaju popratiti odgovarajućim zapošljavanjem. Naravno da se to utječe na zapošljavanje, ali jesu li potrebni planovi ili će ovo biti ishod kada pogledamo izvješće o čistoj energetskoj inovaciji, onda vidimo tu pozitivne učinke na zapošljavanje. Ali govoriti o ovim učinkovitim planovima zapošljavanja, pa mislim da to nema izravne veze sa e, dekarbonizacijom, to je izvan područja primjene ovog izvješća. Potom stavak 18 Napredna ocjena, dakle, socioekonomskih posljedica korištenja mjera prilagodbe. Da, treba ublažiti učinke. To podrazumijeva i ove mjere prilagodbe, ali zašto ova napredna ocjena ovih učinaka? Naročito kada to u istom stavu povezujete sa zaštitom najranjivijih skupina, Malo tu brkamo stvari, potrebna je prilagodba, potrebno ublažavanje. Ali ova podjela na ranjivu skupinu i druge u društvu, mislim da bi to trebalo razjasniti jer to donosi određene socioekonomske posljedice. Čini se kao da želite ovdje navoditi neke klase koje su ranjivije u ekonomiji i da bi njih trebalo bolje zaštititi. Mislim da ublažavanje prilagodba ovdje ne bi smjeli praviti takve klasne razlike. Moramo zaštititi sve dakle, koji će se morati nositi s posljedicama klimatskih promjena. Hvala zastupnik Rope. <clears throat> Hvala lijepa. Ja bih čestitao izvjestiteljici. Ovo je jako dobro i potrebno izvješće. Ulazimo u novo razdoblje nakon 2020. Dakle, ono što je planirano za razdoblje od 2014. do 2020. više ne možemo izmijeniti. ali prava i mogućnosti koje će biti na raspolaganju e, gradovima od 2020. nadalje ovisi o ovim planovima na kojima sada radimo. Kao što je kolega rekao, to ne ide uvijek u dobrom pravcu. Dakle, gradovi i regije mnogo toga poduzimaju. Oni imaju svoje odgovornosti za djelovanje. a to ovisi o tome što im države članice dozvole da učine, kakav im se mandat daje od strane država članica. Primjerice, na, u baltičkim državama regije su odgovorne za 15% novca i to koji, taj novac se troši u točno određenim područjima, postoje jako stroge propisi. Nakon 2020. bismo trebali pokušati proširiti prava gradova i regija, tako da mogu dodjeljivati barem 50% novca i dakle baviti se projektima koji će biti učinkoviti. Primjerice, renoviranje zgrada i slično. to su jako važni planovi. Želi se renovirati 3, e, do do 5% stambenog fonda svake godine. A što to znači? Da će nam trebati 60 godina da renoviramo sve, dakle da postignemo ove željene učinke. U mojoj regiji smo već renovirali sve kuće i doista se već vide učinci, štedimo i do 50% energije. Dakle, želimo li ove štednje, želimo li bolju učinkovitost, najjeftinija energija je upravo ona koju uštedimo. 47% energije se danas uvozi iz trećih zemalja. To je 400 milijardi eura, dakle to je ogromna rezerva, ogromni iznosi novca koji bi se mogli usmjeriti u energetsku učinkovitost, kružno gospodarstvo, ponovno se iskoristiti Imamo također i problem sa prevelikom potrošnjom energije. Imamo stavljanje na tržište svakog dana novih proizvoda. To su proizvodi koji se ne mogu niti više popravljati. To dovodi do iscrpljivanja resursa. Meni je jasno da trebaju radna mjesta, ali i ova potrošnja treba biti razumna. Također ono što je važno kada kupujemo energiju, već sam rekao, mi kupujemo više oko, oko 50% svoje energije. Treće, zemlje o kojima govorim bi trebale imati iste e, standarde zaštite okoliša kao i mi. Imamo sada situaciju da se grade e, nuklearna postrojenja u europskom susjedstvu i ne govori se uopće o uklanjanju dakle, nuklearne energije s tržišta energenata. Dakle, što će se dogoditi? Kamo će ići nuklearni otpad? Hoće li se on odlagati negdje u prirodi i onda se zaboraviti? Mislim da se ne bi onda smjelo dozvoliti da ta energija dolazi na naše tržište jer se ona ne proizvodi u skladu sa našim standardima i jednostavno se kosi s našim ciljevima vezano u smanjenje emisije. A evo i to bi trebalo, i o tome bi trebalo razgovarati kada govorimo o razdoblju nakon 2020. Hoćemo li o tom odlučivati isključivo na razini država članica ili će i regije tu imati nešto za reći. Kohezijska politika bi mogla imati programe dodatne vrijednosti na razini općina, dakle to je jedna financijska omotnica gdje bi lokalna tijela odlučivali dakle koji bi to bili najbolji projekti koji bi se mogli izvršiti. To se već događa u nekim državama članicama i mogli bismo slijediti njihov svijetao primjer. Hvala lijepo. Zastupnica Damato, izvolite. E, samo molto e, sensibili a questo tema. Ovo su jako osjetljiva pitanja. Govori se o klimatskim promjenama i zato se e, regije suočavaju sa posljedicama kao što su velike oluje, suša, poplave. Od 1980. do 2013. govorimo o šteti u iznosu od 400 milijardi eura. Dakle, ovo obuhvaća samo ekonomski aspekt. Europska agencija za okoliš traži od nas da osmislimo planove i mjere za prilagodbu koje bi bile fleksibilne, koje bi se hitno donijele. 20% europskog proračuna za ovo financijsko razdoblje bi se trebao trošiti upravo na borbu protiv klimatskih promjena. Međutim, Revizorski sud u svom izvješću iz 2016. upozorava da nećemo uspjeti ispuniti te ciljeve. Također govorimo ne samo o šteti po bio raznolikost, već i opasnostima po ljudsko zdravlje. Često se to uopće ne priznaje. Naime, klimatske promjene već dovode do velikog broja preuranjenih smrti u Europi, ovi valovi vrućine koje smo imali od 1991. do 2015. uzrokovale su više desetaka tisuća smrtnih slučajeva. Ovakvi događaji i oni poput e, poplava dovode do razvoja čitavog, niza teškoća i bolesti. Tu valja spomenuti i prekid usluga, primjerice zdravstvenih usluga, nedostatak pitke vode u dugom razdoblju. Imamo tu nešto spomenuto u stavku 9 i 10. Mi ćemo ipak ovdje amandmanima dopuniti ovo što je do sad izradila kolegica. Pozdravljamo dio koji naglašava ulogu, ulogu gradova. Ovdje je važno povećati otpornost gradova. Gradovima žive tri četvrtine našeg stanovništva. Ili smo strašne događaje u Portugalu, Grčkoj, Jugu Francuske, Italiji. Sve to znači da bismo trebali pogledati kako se planiraju urbana područja. Naime, dosadašnje urbano planiranje dovelo i do povećanja opasnosti od požara. I smatram da ovdje treba povećati udio proračuna koji se želi usmjeriti u kohezijsku politiku. Treba to usmjeriti u borbu protiv klimatskih promjena, dakle, kroz razradu koja će se moći konkretno ocijeniti. Dakle, to je energetska učinkovitost, e, prevencija, dakle, velikih katastrofa, te udio, dakle, sredstava koji dolaze iz Europskog socijalnog fonda. Hvala lijepo, evo vidim da nema drugih javljanja za riječ. O, ispričavam se, imamo zastupnica Krell. Hvala vam, gospođo predsjedavateljice. Ja sam se isto tako još javila. Želim podržati ciljeve i izvjestiteljicu općenito. To je uopće nije upitno, samo bih htjela ukazati na tri mala pitanja. Naime, u općem okviru u, pod točkom broj 5 ste napisali nešto što je možda zbog prijevoda eh, postalo malo zbunjeno, dakle na njemačkom stoji da osuđujemo neodgovornost industrije, politike i medija koji dalje negiraju klimatske promjene. To znači, mislim na njemačkom, da svi oni koji su nekako povezani sa politikom, sa medijima i sa industrijom, da negiraju klimatske promjene, što naravno nije točno. Bez eh, industrija ne bi mogla preživjeti i stoga mislim da bi mi trebali podržati industriju da zauzme jedan smjer održivog razvoja, da usvoji tehnologije koje štede resurse, koje štede klimu i tome slično, ali ne da u potpunosti to sve osudimo. A iskreno rečeno, mi smo i sami političari, političarke i ne vjerujem Mislim, naravno da poneki vjerojatno negira klimatske promjene, ali većina je ipak svjesna svoje odgovornosti, uz naravno iznimku gospodina Trumpa. Mislim da to trebamo drugačije formulirati, tu točku, a možda, jer ovako u ovom obliku to ima možda i jednu krivu namjeru. Također mislim da sa ovom rezolucijom ne bismo trebali već unaprijed odrediti koliko ćemo sredstva u budućnosti u okviru kohezijske politike izdvojiti za zaštitu klime i za borbu protiv klimatskih promjena. Trenutno imamo 20% svih kohezijskih sredstava koja su stavljena na raspolaganju za te ciljeve. To je ispravno, to je dobro ali ja sad ne bih prihvatila da sada već kažemo da se to još treba i povećati. Tu mislim da doista trebamo pričekati tu raspravu, da trebamo vidjeti kako će izgledati financijski okvir u budućnosti. Ja sam više za ono što i vi kažete, a to je da se prije svega treba podržati gradove, da oni moraju sami moći odlučiti koja će sredstva za što iskoristiti u gradovima. Ovdje postoje različite mogućnosti s kojima se možemo boriti protiv klimatskih promjena, jer je u gradovima sve naravno koncentrirano i mnogo intenzivnije se možemo boriti protiv klimatskih promjena ako imamo slične takve mjere u e, sektoru zgradnje zgrada, u javnom prometu i tako dalje. Imamo mnoge sektore gdje možemo pozitivno djelovati i stoga mislim da bismo trebali to i ojačati. Hvala vam. Thank We do not have other Nemamo drugih sudionika, pa onda riječi da opet e, izvestiteljice. Gospođa Višnja Malinovska. Zapravo prvo u ime komisije će gospođa Višnja govoriti. Hvala lijepo svim vama u odboru na ovoj raspravi koja zaista poziva na mobilizaciju za djelovanje u na zaštiti klime. Mi smo prvo stigli iz Bona sa konferencije COP21 u studenom, a pred nama je sljedećeg tjedna vrlo važan sastanak u Parizu. Na oba ta sastanka su i lokalna i regionalna vodstva upravo zaštitu klime smatrali glavnom središnjom temu. I udruga, zapravo Savez naših gradonačelnika kao i ostali iz lokalnih vlasti su rekli da je to jedno globalno priznanje, da je potrebna konkretna akcija i da su se pridružili više od tisuću sudionika, više od 300 političkih e, vođa, predvodnika i da je bilo više od 60 država prisutno i koji su se svi ponovno obvezali na provođenje pariških ciljeva. I ponovno bih htjela zahvaliti svima koji su iz parlamenta surađivali na sudjelovanju i sudjelovali u ovoj organizaciji ovog uspješnog sastanka gradonačelnika i ostalih i omogućili da se integrirano planira na klimatskoj zaštiti. Hvala vam puno na tome. To ja sam toga pokazalo da postoji još potrebe za jačanjem suradnje između gradova i nacionalnih vlada kao i na raspoređivanje inovativnih rješenja i osim toga je naglašeno koliko je bitno sudjelovanje industrije te javno-privatno partnerstvo na lokalnoj razini. Što smo još dogovorili u Bonu nakon pregovora je ustanovita jasnoća ovog dijaloga koji se treba voditi od sljedeće godine između različitih stranaka i dionika koji uključuju i gradove, ne samo predstavnike nacionalnih e, vlada koji će pokazati kako se doista može ubrzati djelovanje na zaštiti klime. I stoga mislim da su nove rasprave ovdje u pravom času došle. Što se tiče ovog nacrta, izvješća koje su ovdje danas o kojima se govori, o kojima će glasati odbor, mi ih apsolutno sve podržavamo i smatramo da su to vrlo ambiciozni legislativni projekti koje se vi bavite i mislimo da su oni se dobro uklapaju u naš paket komisije na čistoj energiji. Ali jasno bi bi tu voljeli više naglasiti još ulogu podnacionalnih, subnacionalnih dionika aktera kao i samu ulogu prilagodbe. Što se tiče klimatskog djelovanja, Mogu vam reći da je to bilo u studenom su recimo američki gradovi izrazili veliki entuzijazam i rekli su da se neće postaviti protiv niti da će ometati sve ove akcije koje mi želimo ovdje e, poduzeti kao i da će se pridružiti našim mjerama za zaštitu klime, stvaranju novih radnih mjesta u inovativnim poslovima i ostalom. Nadalje mi pozdravljamo želju da se povećaju čak neki ciljevi iz Pariza, jer smatramo da će implementacija svega što je dogovorno bi trebala biti jako, jako velika i zbog toga mislimo da je bitno da se i dodatna financijska sredstva nađu i to podržavamo. Međutim, oni koji su rekli da postoji puno novca koji sjedi na računima i treba ih zapravo rasporediti i koristiti. to je točno jer ima jako puno novaca koji još nisu apsorbirani za klimatske akcije, a imamo i prema tematskim ciljevima više od 50% još novca koji je predviđen za smanjenje rizika još uvijek sjedi u fondovima i nije povučen. Mi ćemo svakako tu nastaviti pojačavati našu potporu gradovima i regijama bez obzira da li je to razmjena iskustva, razvoj znanja, inovacija i tako dalje. Neki su ovdje spomenuli potrebu da se izvezu i da se zapravo rezultati ovih sastanaka i dogovora gradonačelnika proširi dalje. Mogu vam reći da se to događa, jer e, nakon toga smo imali i na regionalnoj konferenciji gradova koja se proširila na Ameriku i na Indiju. Zatim komisija isto tako govorila o novoj urbanoj platformi za Urbisu, za savjetovanje i pomoć u savjetovanju i tu recimo Europska investicijska banka dala isto pomoć svoju, to je namijenjeno olakšanju otvaranja kreditnih linija za različite investicije koje idu u tu svrhu naše regije. Jer vidite, neki put je upravo taj problem da dođu neki projekti do komisije, ali zbog nedovoljne kvalitete ili nedovoljno dobro izrađene čak i dokumentacije ili sporednih stvari se taj novac ne može jednostavno osloboditi i krenuti i doznačiti. Generalno govoreći, ciljevi su već utoliko ostvareni da smo 23% kod smanjenja štetnih emisija postigli, tisuću gradova se zatim obvezalo preuzeti ovaj plan za usklađivanje, za adaptaciju, a naši evropski gradovi tu predvode i mi smo u komisiji vrlo sretni da ćemo u prethodnim događajima do kraja godine i dalje e, cijelom globusu i cijelom svijetu predstavljati ove priče uspjeha koje možemo ovdje istaknuti. Hvala sad izvjestiteljica Valina da završi ovu ovu diskusiju. Hvala. Hvala predstavnici komisiji, hvala svima koji su sudjelovali u raspravi. Jednu stvar bih još istaknula na kraju ovdje. Dolazim naime iz regije koja ovisi o rudarstvu. U našoj regiji je nekad bilo puno industrije, to je zapravo bila najindustrijski industrijski najrazvijenija regija Španjolske. I upravo Komarka, to je okrug iz kojeg ja dolazim, je ta industrija bila žestoko koncentrirana. Međutim, ta industrija, kao što je ovdje kazano, već je sigurno nužna, bez nje ne bi preživjeli. No, moramo se pritom strogo pridržavati svih ekoloških propisa i svih ograničenja i moramo dati jasan doprinos u zaustavljanju ove negativnih e, razvoja klimatskih. Ja sam bila devet godina gradonačelnica u našoj lokalnoj samoupravi i vidite imali smo situacije da moramo vaditi ostatke teških metala čak i sa plaža. I mi smo imali recimo e, jednu vrlo jednu vrlo popularnu plažu na kojoj je jedan veliki međunarodni koncern koji se bavio različitim proizvodnjama, između ostalog sam jako puno cinka, svoje ostatke teških metala i posebno cinka zakapali na plažu. To smo morali mi iskopati. Dakle, nema govora, moramo svi dati svoj obol i posebno obol dekarbonizaciji. Tu se dobro razumijem u te priče, jer vidite tu u pitanju je prvenstveno moje mjesto, moj grad, moja regija. Mi smo nekad imali 50 tisuća aktivnih rudara, danas ih nemamo ni 800 Vidite, to je izravno zapošljavanje, međutim o tome ovisi i neizravno, sekundarno je ono ostalo zapošljavanje. Drugim riječima, kad nemamo više rudarstva, naše regije odumiru, ljudi bježe, napuštaju to mjesta, ta mjesta. Prema tome, mi moramo nešto učiniti da oživimo te regije i da zadržimo ljude. Ja sam uvijek za dekarbonizaciju, međutim treba paralelno poduzeti mjere koje će omogućiti ljudima da imaju egzistenciju, ostvare tamo i to da žive dostojanstveno kako se spada za ljude i da imaju pristojan prihod za to. I mislim da smo se tu svi suglasili, posebno uloga i posebna važnost pritom dopada gradovima. Upravo smo sada u Španjolskoj prošli kroz jednu reformu uprave E, lokalne uprave i nakon te reforme zapravo same općine i mjesta gotovo da nemaju nikakvih više ovlasti. Vidite, ja sam inače i u odboru za predstavke i to možemo uvijek iznova konstatirati da postoje različiti podnesci, dakle podnose se recimo projekti za različite regije u Europi i tu se vrlo često prikazuju i neke ekološke studije i studije izvedivosti koje su zapravo falsificirane, lažirane. Ali vidite, mislimo da treba jednostavno ponovno vratiti više ovlasti na red, lokalnu razinu, jer ne može biti da se sve iz jednog ureda na središnjoj razini, na centraliziranoj razini iz nekog velikog koncerna, da se svime upravlja odatle s jednog mjesta, jer se onda svašta može dogoditi i svakakve stvari podvaliti. Hvala lijepo. Evo na kraju rasprave bih još samo spomenula, spomenula da je rok za amandmane podne u srijedu 13.12. Prema tome srijeda podne rok za amandmane. Hvala na ovoj raspravi. A sada prelazimo na sljedeću temu na dnevnom redu. To je konkurentnost u regijama niskog prihoda i niskog rasta, dakle regijama koje zaostaju. Naša izvjestiteljica je gospođa Jofrida, Mi ćemo danas e, zapravo prezentirati ukratko nacrt njezinog izvješća. Nakon izvjestiteljice će riječ dobiti izvjestitelju Sjeni. Izvolite. Io ritengo veramente che il dibattito... Hvala Rasprava dakle ovim eh, najzostalijim regijama je izuzetno važna za budućnost kohezijske politike. Izvješće je već neko vrijeme dostupno, ja ću rado saslušati primjedbe kolega. Riječ je o regijama koje su najslabije, dakle one bilježe slab rast. One bi trebale biti prva destinacija kohezijske politike. To su teritoriji kojima uvijek treba pružati potporu i kojima uvijek valja razmišljati. Korisno je da smo započeli inicijativu, dakle da vidimo koji su to čimbenici koji onemogućavaju rast Dakle, riječ je također i o regijama sa niskim prihodom i regijama sa niskim rastom. Dakle, to je distinkcija koju je napravila komisija i u tom pravcu ide i moje izvješće. U svojoj studiji komisija je ustanovila 47 ovakvih regija. One su podijeljene u dvije kategorije, dakle, ona niskog rasta, dakle BDP koja je otprilike polovica onog eh, EU-a, ali je stopa ekonomskog e, rasta izuzetno niska. Želimo navesti neke primjere. To je primjerice slučaj nekih regija u Italiji, Španjolskoj, Grčkoj i Portugalu. Druga kategorija se tiče regija sa niskim prihodima. riječ je o BDP-u koji je također nizak, koliko je bilježe znatan rast. To su regije koje su započele e, na slabijoj poziciji, ali tu kohezijska politika funkcionira, bilježe se dobri rezultati, upravo zahvaljujući korištenju europskih fondova. I opet par primjera. To su regije iz Bugarske, Mađarske, Poljske, Rumunjske. Prije svega želim reći da je ova razlika možda dobra u statističkom smislu, ali nije predviđena propisima. I raditi klasifikacije poput ovih dovela bi do nepotrebne fragmentacije. I ova klasifikacija bi trebala voditi računa o gospodarskom stanju dakle tih e, regija treba vidjeti kako je to usklađeno sa isplatom iz europskih fondova. Komisija ovdje analizira učinke i rezultate kohezijske politike i to dovodi u vezu sa gospodarskom situacijom u zemlju koji se nalaze ove regije i zaključuje da je visoki javni dug smanjuje dakle manevarski prostor iz proračuna što smanjuje ulaganja. Po meni zaključci komisije nas udaljavaju od onoga što su ciljevi, odnosno sam smisao kohezijske politike. I već smo o tome raspravljali, došlo je vrijeme da, se, da sada naglasimo koja je naša politička uloga. Ona je drugačija od one komisije, trebali bismo sugerirati politička rješenja. Ovdje sam e, ustanovila tri točke u izvješću kako bismo postignuli ravnotežu između politike i ekonomije, između kohezije i ekonomskog upravljanja ravnoteža koja bi se po meni mogla kompromitirati već u neposrednoj budućnosti upravo zbog svih ovih promjena koje doživljavamo. Jedna kohezijska politika kojom upravlja ekonomska politika. To su činjenice. U izvješću komisija ne navodi e, još e, ništa o sposobnostima lokalnih zajednica za ulaganja. Mislim tu i na proračunska ograničenja. Kočnica za kočnica ovih ulaganja su upravo proračunska ograničenja. To je jedno od ključnih točaka kada govorimo o kohezijskoj politici. Dakle, trebali bismo razdvojiti ovo sufinanciranje od pakta o, od pakta o stabilnosti. Tu to naglašavamo. Drugo, mehanizam e, makroekonomske uvjetovanosti, tu bi trebalo reformirati stvari, to treba spriječiti da se ugrožavaju ulaganja. To smo vidjeli na ovim teritorijima da, koji suočavaju sa najvećim strukturnim problemima uvjetovanost bi u slučaju primjene dakle kohezijske politike u ovim slučajevima trebala biti koncentrirana na poštovanje temeljnih načela i suživota, to je dio naših vrijednosti. Mm, makroekonomska uvjetovanost bi se treba mogla uzeti u obzir kao parametar za aktivaciju mjera kohezije u jednoj pozitivnoj perspektivi, dakle kako bi se inicirale i potaknule reforme. I na koncu treća točka, to je dio u kojem se komisija nada boljoj vezi, užoj vezi između preporuka po državama članica, dakle europskog semestra i kohezijske politike, ali ne govori kako to napraviti. Pa ja mislim da preporuke ne bi trebale biti ograničenje, trebalo bi biti jedan stimulus regijama. Trebalo bi stvoriti jedan pozitivan krug suradnje, primjerice uz poticaje za reforme, dakle koje se utvrde primjerice u europskom semestru. Međutim, kako to sve napraviti? Potrebno je pronaći novu ravnotežu između ovih centara moći kada se definira odnos između kohezijske politike i europskog semestra i općenito ekonomskih politika Europske unije. Države članice su tu koje trebaju igrati temeljnu ulogu. One trebaju usvajati nacionalne strategije za rast u ovim regijama koje nešto kasne. to je to je nešto što komisija podržava I često se uzima u obzir primjer Italije i napori koje dakle ta zemlja ulaže, ove sporazume za jug, naše regije dakle koje nešto kasne su upravo sve na jugu i imamo jednu agenciju koja prati regije kada je riječ o rashodu i odgovarajućem korištenju europskih, europskih sredstava i tu je prisutan stalni monitoring. Dakle, tu se priznalo da je najveća teškoća ovih regija upravo u upravljanju i ovoj administrativnoj zaostalosti. Upravo države članice u tim područjima trebaju intervenirati. Jasno mi je da su ove teme ponešto kontroverzne i nismo uvijek imali ista stajališta ovdje u odboru, što više često smo se tu dijelili ali nadam se da ćemo se ovdje složiti, da ćemo biti jedinstveni, zato što smo upravo u našim diskusijama tijekom posljednjih nekoliko mjeseci vidjeli smo koliko je to od ključne važnosti da se poprati kohezijska politika ka jednom konkretnom cilju. Rado ću saslušati vaše primjedbe, ali bih zaključila na način da istaknem da naš odbor sada ima posebnu odgovornost u odnosu na ove teritorije, kao što ovi teritoriji imaju takvu obavezu prema Europi. Moramo pomoći ovim regijama da rastu i Europi da ojača ovu integraciju. Sa zadovoljstvom ću saslušati vaše primjedbe. Hvala vam na pažnje. Hvala lijepa izvješću zapravo prema pravilu članku 54 radimo skupa sa Agrijem. I prema tome prvo ćemo dati riječ gospodinu Čevinu iz Agrija. Hvala lijepo. Hvala lijepo prvo izvjestiteljici na pristupu koji je ovdje zauzela u izvješću. Dakle, Evropska unija je sigurno jedna od najbogatijih regija na svijetu. Ali unatoč tome što je to jedan od najbogatijih dijelova svijeta, postoje ogromne e, nejednakosti i razlike unutar same Evropske unije. osam ih je regija u Europi od 54 e, klasificirano kao regije sa niskim prihodom. Prva se skupina nalazi u Južnoj Europi, a druga skupina tih slabije razvijenih regija se nalazi u istočnoj Europi. E sad bih ovdje istaknula ono što mislim da je jako važno, posebno za poljoprivredu i kako poljoprivreda može pridonijeti da se smanje te ogromne razlike među regijama. Naravno, poljoprivreda ostaje u svim tim regijama vrlo važan faktor prihoda, znači drugi stup zajedničke poljoprivredne politike, posebno ruralni razvoj, može postati jedan važan instrument financiranja kako bi stimulirao razvoj poljoprivrednog rasta upravo u tim regijama koje imaju niski rast i niski e, prihod. Naravno, može biti potrebno još nešto kombinirati da bi se zadovoljile sve potrebe s koje specifične regije. Poljoprivreda, međutim, nudi vrlo širok raspon mogućnosti zapošljavanja i to kako u regijama s ograničenim gospodarskim outputom i kako i onima koji imaju izrazito slab gospodarski rezultat. I može se dakle tu generirati prihod kroz poljoprivredu, da ljudi mogu živjeti, a istodobno se djelovati protiv depopulacije, dakle napuštanja stanovništva od bijega iz te regije. Posebno važni su i specijalizirani fondovi za razvoj poljoprivrede. Zatim, kroz eh, personalizirane, po mjeri skrojene projekte, koji bi se iz tih zato predviđenih fondova mogli financirati, bi se isto mogao jako puno postići. Doprinos lokalnih strategija i lokalnih aktera treba isto u tom kontekstu pozdraviti. Trebala bi postojati adekvatna mreža svih dionika i svih zainteresiranih, kao i civilnog stanovništva i individualnih aktera. Dobra infrastruktura, posebno širokopojasni internet, internet. To su sve bitni faktori koji bi pomogli stanovništvu da ostane u tom prostoru. A zatim potrebno je da u tu regiju dođu i visoko kvalificirani e, radne, visoko radne snage. Znači, dobra digitalna infrastruktura i dobra povezanost tih regija je isto bitna da bi se mogla sklopiti i partnerstva, pogotovo recimo sa područjem znanstvenog razvoja i onda bi na taj način i Europsko partnerstvo za inovaciju moglo ovdje uspjeti. Onda bi te inovativne prakse pomogle razvoju, i unapređivanju poljoprivrede kao i o, jačanju i rastu poduzeća koje se tim bave što bi na kraju naravno rezultiralo gospodarskim rastom upravo u tim regijama koje zaostaju. Hvala, sada idemo sa izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Rojas. Hvala lijepo. Gospodin Rojas ima riječ, hvala. Prije tri mjeseca smo prvi puta raspravljali o ovom izvješću. Sad prvo hvala izvjestiteljici za ovo izvješće koje kod nas recimo o regijama kako to kod nas se to zove e, regijama koje su zaostaju u razvoju ili se slabije razvijaju, mislim da bi to mogli jednostavno nazvati skupa deprimiranim regijama. Mislimo da je ovo izvješće jedna dobra osnova za dalje rad i za naše rasprave i ovo izvješće o deprimiranim regijama. Možda se nije dovoljno istaknulo kako je važno preduvjete stvoriti za e, nove, otvaranje novih radnih mjesta ili dovođenje nekih novih vrsti poslova u te regije. Naravno, uvijek ima više mogućnosti, tako je ovom izvješću to i navedeno, ali mislim da su amandmani to dobro dopunili. Naravno, mi smo pripremili isto nekoliko amandmana, ali mislim da smo već o tim amandmanima govorili i tijekom prve naše rasprave o ovoj temi. Primjerice, da se može vladati i upravljati na više razina, zatim da se razvijaju posebne specifične strategije razvoja za svaku pojedinu regiju koja je u depresiji, odnosno zaostaje u razvoju zatim da se od komisije i Eurostata dobiju doista pouzdani i provjereni podaci koji se onda mogu agregirati. Jer tek na temelju takvih podataka možemo detaljno analizirati čitavu situaciju i stvoriti jedan dobru sliku, preciznu sliku stanja koja mora popratiti ove izvješće. I još nešto važno, nešto o čemu treba razgovarati, kao što je rekla već izvjestiteljica, a to je treba naći zajednička rješenja tijekom sljedećih budućih sastanaka sa izvjestiteljima u sjeni. I sad još nešto o makroekonomskoj uvjetovanosti koja se isto spominje u kontekstu tih regija i onda još nešto o amandmanima Pučana. Dakle, ovdje nije samo riječ o dakle, makrokondicionalnim uvjetima i različitim obvezama i ograničenjima kohezijske politike. Ne, ovdje su u pitanju regije koje su deprimirane, koje su kompletnom zaostatku, tako da mi moramo podhitno pomoći da dođe do nekog razvoja i boljitka u tim regijama Europe, najslabije razvijenim. E, ja uvijek kažem da sa puno entuzijazma pristupima pristupamo takvim raspravama su jako važne. Među mjerama koje su vrlo učinkovite i za strukturne fondove i strukturne reforme koje su potrebne tamo, kao i za boljitak jednog upravljanja, spadaju prvenstveno one mjere koje su potpuno po mjeri krojene za specifične potrebe svake pojedine regije, odnosno zemlje nacionalne u kojoj se ona nalazi, jer su oni imaju posebne uvjete i posebne potrebe, to je jasno. A na kraju, kad se provedu ili prvo osmisle takve mjere, a onda implementiraju, treba paziti da se ravnotež, uravnoteženo postigne i dodana vrijednost ne samo za takvu jednu regiju, nego i za državu u kojoj se ona nalazi, jer napokon treba dobro kanalizirati trošenje javnih sredstava. Mi smo vidjeli u Španjolskoj vrlo često financiranje išlo dosta iracionalno. Prema tome, ta e, makroekonomska uvjetovanost i ex ante uvjeti moraju biti tako jasni da bi nam pomogli da budemo učinkoviti, a to su već i mnoge studije su na to ukazale i to naglasile. Zato mislim da je bitno da imamo zajedničko stajalište i da jedan parlament dakle usvoji zajednički stav glede toga i da to onda i provuče u VFO-u sljedećem. Jer već sam više puta rekao kako je nužno provjeriti i mjere koje su već do sada predviđene za sljedeće višegodišnje financijsko razdoblje i da moramo vidjeti da koliko je god moguće sva plaćanja idu preko strukturnih fondova. Kao što sam već rekao, ta tema je moja velika strast, ali moraju se koristiti sve mogućnosti kako bi se tu napredovalo. Zbog toga, štovane kolegice i kolege, smo mi apsolutno spremni dati svoj doprinos da se ovo izvješće bude kvalitetno i da se podrži i da doista daje jedan konkretan doprinos životu, boljitku života građana u takvim regijama. Ja ću kao izvjestitelj u Sjeni sa svoje strane sve učiniti. Još nešto amandmani. Kad svi stignu, mi ćemo predložiti isto tako i razne varijante kompromisa. A mislim da ćemo onda još imati dosta prilike razgovarati sa izvjestiteljima o tome. Hvala. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Europska komisija je pokrenula inicijativu kako bi pomogla regijama koje zaostaju da uhvate korak. Cilj je da se analizira ono što onemogućuje rast u slabije razvijenim regijama i da se iznesu preporuke te pomoć vezano s to kako da se ostvari njihov potencijal za rastom. Slabije razvijene regije će morati dobiti pomoć kako bismo ih bolje identificirali kako bi odgovorili na njihove konkretne potrebe te maksimalizirali e, potencijal ulaganja na terenu. Europska komisija radi ruku pod ruku sa nacionalnim i regionalnim tijelima te ustupa znanstvene podatke i stručnu ekspertizu kako bi se uklonile prepreke za održiv razvoj, za razvoj infrastrukture i za inovacije. Još jedan ključan cilj ove inicijative koju ja u potpunosti podržavam je aktivna uključenost svih regionalnih aktera, dakle sveučilišta, škola, agencija za zapošljavanje, sindikata, malih srednjih poduzeća, ulagača, e, nacionalnih i regionalnih tijela vlasti te naravno udruga civilnog društva. Rumunska i Poljska su prve države koje su imali pilot projekte za tu inicijativu, imali su na severoistoku i na zapadu dvije takve inicijative. To su regije Svetokirski i Podkarpatski. Na temelju rezultata pilot projekta taj model suradnje između europskih nacionalnih i regionalnih tela može se, moći se preseliti na druge regije koje su suočene sa sličnim izazovima. I stoga se ja nadam da će druge regije biti potaknute da usvoje tu istu inicijativu. Glavni izazovi koji se tiču regija sa niskim rastom je to da se pronađu strategije i političke mjere kako bi se e, nadišao taj, put e, slabog rasta kojim kroče već desetljećima. Glavni izazov e, regija sa slabim rastom je to da ih se spriječi da uđu u taj e, drugi put ovih drugih regija. Treba povećati i stabilizirati njihove ekonomske rezultate kako bismo omogućili da uđu i ostanu na, jednom, na jednu konvergencijsku putanju koja će im omogućiti da e, ostvare veće blagostanje u Europskoj uniji. Hvala, gospodin Van Miltenborg. Hvala vam na nizozemskom. Po mom mišljenju je ovo jako neuravnoteženo izvješće. Jer se tu zapravo radi samo o tome da se ukaže na povezanost između europskog semestra i kohezijske politike na makroekonomsku uvjetovanost i to u jednom negativnom svjetlu te na dosljedniju proračunsku politiku. Izvjestiteljica doslovce kaže da se svi problemi regija koje zaostaju mogu svesti na e, lošu e, kohezijsku i ekonomsku politiku i s time mislim da ona ide predaleko. U ovom nacrtu izvješća se uopće ne govori o hitno potrebnim strukturnim reformama u tim državama članicama koje imaju regije koje zaostaju i u samim regijama kojih se to tiče. Kada vidim ovakvo izvješće onda mogu samo reći da to izvješće slijedi jednu politiku gdje se stavi glava u pjesak i gdje se ništa ne mora promijeniti. Dakle, ne traži se uopće da se poboljša upravljanje u tim regijama. Ne govori se o prijevari, o korupciji, o tome da treba uložiti u infrastrukturu ili da treba uložiti u e, reformu politike tržišta rada. Radi dokument Europske komisije to vrlo uzorno iznosi, a izvjestiteljica to uopće ne spomenje. Evo, jedan jednostavan primjer. Regije koje zaostaju, upravo one koje imaju nisku stopu rasta, dakle te regije, su često suočene s poteškoćama u proračunu, samo zbog toga što su pretjerano zadužene a svi porezni prihodi se moraju iskoristiti kako bi se otplatili, otplatile kamate na dug. I onda u jednom trenutku trebamo ustvrditi da tu više ne postoji manevarski prostor za ulaganja. I onda ne možemo reći pa sada trebamo imati još i veće javne rashode. A upravo je to ono što i stoji u dokumentu komisije. Naravno da postoje razne mogućnosti na s kojima koje možemo ostvariti jedno inteligentno financiranje kako bismo povećali veću stopu rasta, veću stopu rasta u privatnom sektoru i onda će takav sektor biti mnogo manje ovisan o javnim e, rashodima i bit će mnogo otporniji u slučaju recesije. Postoje tu razne mogućnosti. Velika je šteta da izvjestiteljica nije se osvrnula na ona rješenja koja na vrlo dobar način stoje u radnom dokumentu komisije. Kako da se reformira tržište rada, kako da se ulaže u strukturne reforme. Imali smo prilike to i vidjeti. Vidjeli smo situaciju građana u Rumunskoj. U Rumunskoj treba hitno ulagati u infrastrukturu, a to je povezano i sa transeuropskim mrežama. To isto tako stoji u radnom dokumentu komisije. Da će dakle se morati mnogo više napraviti na tome da se povežu gradovi koji su pokretači rasta i e, onih okolnih područja oko gradova. A tu ništa ne stoji o tome u ovom izvješću. Stoga mislim da trebamo još dosta raditi na tome kako bismo ovo neuravnoteženo izvješće pretvorili u uravnoteženo izvješće. Mi smo spremni biti konstruktivni te se nadamo da će i izvjestiteljica pokazati tu spremnost da uvidi e, tih nekoliko stvari koje su potrebne da se pomogne regijama koje zaostaju, a ne da uvijek iznova samo kritizira ekonomsku politiku jer od toga nemamo neke velike koristi u Europi. Hvala. Gospodin Rope. Hvala vam. Mislim da ne možemo ostati neaktivni. Moramo razgovarati o regijama koje zaostaju, o regijama sa niskom, niskim stopom primanja, jer vidimo da se stvari razvijaju. Kapital se kreće prema većem profitu i stoga te regije koje zaostaju su u sve težem položaju. Ako ne izradimo dugoročna rješenja, nećemo moći, nažalost, mnogo toga postići. Postoje razlike u državama članicama i u regijama vidimo vrlo velike razlike. Postavlja se pitanje što učiniti kako možemo ukloniti te razlike, da smanjimo te jazove. Vrlo mi je drago što se govori o tom izveću o ograničavanju makroekonomske uvjetovanosti. To je vrlo važno postignuće, a mislim da trebamo i više pogledati razloge zbog kojih ti, te regije zaostaju. Ja vidim ovdje dva razloga. Jedan je nedovoljan financijski porezni uh, stupanj autonomije regija, te loši upravni kapaciteti posebice u uh, granicama koje su na granici sa drugim državama. Moramo više povjerenja dati nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima vlasti države su te koje bi trebale postaviti ciljeve, ali lokalna i regionalna tijela bi trebala imati dostatnu autonomiju kako bi mogli naći najbolja rješenja s kojim mogu postići te ciljeve koje su im nametnuti. To treba isto vrijediti za Europsku uniju. Ne bismo trebali se zakopati u detalje. Ono što vrijedi za Finsku neće nužno biti korisno na Cipru ili negdje drugdje. Trebamo također vidjeti da je makroekonomska uvjenovatost ovdje prepreka, jer kad se projekti financiraju, onda morate uložiti novac u te projekte. A zatim se lokalna i regionalna tijela vlasti zadužuju i onda u jednom trenutku ne mogu više ulagati u nove projekte. Što se tiče administrativnih kapaciteta, činjenica da je neka država članica u Europskoj uniji, što znači da bi trebala imati dakle, dosta administrativnog kapaciteta, ali to nije baš i uvijek istina. U manjim regijama, u manjim općinama, primjerice, vidimo da nedostaje administrativnog kapaciteta. Treba nam podrška, trebaju nam dodatna financijska sredstva, dodatna obuka za lokalna i regionalna tijela vlasti kako bismo pojačali njihov kapacitet. Jer mnogo toga ovisi o tome upravo kako stvari funkcioniraju na toj e, razini. Gospođo Adamatu, izvolite. Hvala. Hvala izvjestiteljici na ovom prvom nacrtu. Ja sam se zaustavila na ovom izvješću. Komisije djelomično se slažem sa dijagnozom, dakle sa ovih pet uzroka koje dovode do zastoja regija, gospodarska kriza i neravnoteže koje je ona donijela, niska stopa zaposlenosti, niska stopa osoba koje su završile visoke i više škole, slabo razvijena inovacija, slabe veze između obrazovanja i poslovnog svijeta, a to se može pripisati lošoj administraciji. Potom masovna emigracija, dakle naročito mladih eh, koji su obrazovani, to dovodi do depopulacije čitavih područja, te pad javnog i privatnog ulaganja. Međutim, ne slažem se s rješenjima koje komisija nudi. Dakle, jačanje veza između kohezijske politike i europskog semestra – Vi godina smo već desetak puta raspravljali o svemu ovome, ali trebamo već jednom građanima objasniti što su to strukturalne reforme. Čak i nakon farse sa sankcijama Španjolskoj i Portugalu, trebamo nastaviti insistirati sa primjenom članka 23. Dakle, bilo bi dobro ovdje razjasniti što su po komisiji strukturalne reforme. Je li to ono što povjerenici i povjerenik Dombrovskih eh, podrazumijevaju kao reforme tržišta rada, zdravstva i tako dalje. Ne možemo na to pristati. Druga stvar su ulaganja u obrazovanje, dakle razvoj želje kod mladih da ostanu u svojim zemljama, potom borba protiv izbjegavanja plaćanja poreza, jačanje strategija pametne specijalizacije ili smanjenje praznina, popunjavanje praznina, dakle imamo čak e, regije u kojima je prometna infrastruktura dosta loša. Moramo ojačati administrativni kapacitet država kada je riječ o korištenju europskih sredstava, potom osposobljavanje lokalne nacionalne administracije, tu se odnosi na poznavanje ovih složenih mehanizama koje, koje dovode do, dakle, do odobravanja fondova. Kad govorimo o ovaj, ovom izdvajanju sufinanciranja, dakle, od dakle, pakta o stabilnosti, dakle, riječ je o financiranju lokalnih, regionalnih projekata. To, o tome bi trebalo povesti računa unutar ovih odredbi koje se tiču evropskih, e, semestra. U svakom slučaju protiv sam e, mehanizma sankcija. Ne želimo da se uklone dobri dijelovi teksta. To se nažalost već događalo u ovom odboru primjerice sa izvješćem Vestval do budućnosti kohezijske politike. Mi ćemo ići na plenarno zasjedanje, tamo su ravnoteže moći nešto drugačije, amandmanima koji će ići u zaštitu kohezijske politike. Hvala vam lijepa. Nitko drugi od članova odbora regije se ne javlja za riječ, iz toga možemo dati riječ predstavnici Europske komisije. To je gospodin Dijkstra. Izvolite. Hvala vam što ste mi dali riječ. Htio sam kratko odgovoriti na nekoliko pitanja koje se spomenuli u izvješću i na komentare koje smo do sad čuli. Što se tiče izvješća, htio bih naglasiti da je radni dokument Europske komisije izrađen samo u analitičke svrhe sa ciljem da razumijemo što se događa u pojedinim dijelovima Europe, u pojedinim regijama i svakako nismo imali tu ambiciju da koristimo tu kategoriju regija za provedbu političkih mjera ili za dodjelu financijskih sredstava. Za kohezijsku politiku nakon 2020. godine želimo izbjeći da dođe do nepotrebnih prepreka e, u multiregionalnom e, planiranju za neku državu i stoga nećemo htjeti koristiti te kategorije za to. Slažemo se s time da su i drugi pokazatelji važni za razvoj strategije, za to da identificiramo prioritete za regije. U tom smislu mislim da e, europski e, pokazatelj socijalnog napretka je važan pokazatelj kojeg ćemo 2019. godine ažurirati. Ovo smo izvješće izradili kako bismo saznali kako se te regije razvijaju i svakako ćemo nastaviti pratiti te regije i vidjeti kako se e, ti trendove razvijaju u budućnosti sa ciljem da e, one mogu u potpunosti iskoristiti sve prednosti e, kohezijske politike i članstvo Europske unije. Još nekoliko točaka sedmo izvješće o kohezijskoj politici i na to da je kohezijska politika vrlo važan instrument ulaganja sa strane Europske unije te da ima za cilj e, isto tako i to da se uzmu u obzir regionalne karakteristike, dakle to u potpunosti e, odgovara onome što stoji trenutno u izvješću. Mi naglašavamo ulogu upravljanja, imamo čitavo poglavlje u dokumentu koje je tome posvećeno i imamo čitav niz projekata sa ciljem da vidimo gdje u tom sustavu upravljanja je potrebno osvajati dodatna poboljšanja. Primjerice imamo i e, izvješća o poslovnom e, okruženju i sa, Europskom, sa Svjetskom bankom također izrađujemo izvješće da vidimo gdje u upravljanju postoje neki problemi. Što se tiče odnosa između proračuna za ukrajinsku politiku i makroekonomske uvjetovnosti, tu mislim da je prerano za Europsku komisiju da išta kažem u ovom trenutku o tome. Hvala vam. Hvala vam lijepa, gospođa Đufrida. Želite li možda odgovoriti te s time zaključiti raspravu? Grazie, presidente. E, io ero certa, l'ho detto in pre... Bila sam sigurna da će izvješće izazvati ove, da će izvesti na vidjelo ove dakle, razlike koje postoje u našem odboru, pa zato sam i rekla da se nadam da ćemo moći doći do zajedničkog stajališta. I to zato što smatram da dolazimo do jednog važnog trenutka kada govorimo o preispitivanju kohezijske politike i izazova koji nas očekuju u budućnosti. Dakle, uvjerena sam da, ovo izvješće treba imati politički pristup kada govorimo o prijedlogu koji nam je iznijela Europska komisija i drago mi je što je predstavnik komisije upravo sada evo rekao da će se 2019. uzeti u obzir novi indikatori I to nam je potrebno da bismo prilagodili kohezijsku politiku, sve ono što slijedi, dakle da bismo to prilagodili ovoj stvarnoj situaciji. Što se tiče pristupa e, na koji se, koji se malo čas spomenuo, pa ja se slažem sa kolegom, ali žela bih podsjetiti da pristup po kojem govori da nije uvijek donio do učinkovitih e, rješenja. Dakle, bilo bi dobro crno na bijelo staviti kakav bi, kada govorimo o ovim regijama, pristup trebao biti i da li se svi slažemo sa tim pristupom. Dakle, on ne bi trebao biti usmjeren na sankcije. A vidjeli smo, kada djelujete kada je već e, kasno, onda možda postignete rješenje koje želite, ali da nije uvijek, nije uvijek tako. I bilo bi dobro staviti crno na bijelo, dakle definirati ovaj pristup, naročito kada govorimo o regijama kojima je hitno potrebno da počnu koristiti dakle, sredstva iz kohezijske politike, a zbog njih je i stvorena ta politika. Moramo pronaći ravnotežu i tu se svi slažemo. Potom podsjećam kolege da su politike štednje, naročito u regijama koje e, zaostaju, da su dovele do nastavka smanjenja javnih ulaganja. A to ne stvara rast. Počnu se prioritizirati otplata duga, i ne dovode do gospodarskog e, rasta i razvoja, to pak onda bi dovelo do rasta radnih mjesta, a to je ono čemu trebamo težiti. Imam jednu točku izvješću upravo o toj potrazi e, za ravnotežom. Dakle, što napraviti ako se dakle, ne izdvoje ova, ova ako se ne izdvoje ovo sufinanciranje od proračunskih ograničenja. To je ono gdje vidimo tu blokadu sredstava. Što se tiče upravljanja, svi se slažemo da bi se ona trebala poboljšati na razini države. Imamo velike nedostatke, naročito u nekim regijama nekih država. Ali tu imamo nadležnost samo do određene mjere. Što mi trebamo napraviti? Pa po meni trebamo obraniti kohezijsku politiku i ovo, naročito ovaj pristup koji imamo prema regijama koje zaostaju. Rečeno je i potvrđeno od predstavnika komisije da je ova klasifikacija napravljena, napravljena radi statistike i istraživanja, ali ne bih htjela da se to danas sutra pretvori ograničenje za ove regije, jer bi im to naštetilo u budućnosti. Zato sam evo uvjerena da ćemo uspjeti pronaći e, ravnotežu već u fazi izrade kompromisa. To smo vidjeli u slučaju nekih prethodnih izvješća, to je evo, cilj kojem bismo trebali svi težiti. To moramo napraviti zato što je došao trenutak za to, moramo donijeti određene odluke. A vidim da je stigla povjerenica pa ću zaključiti. A doista mi je drago da je ona danas ovdje zato što se to nadovezuje na izvješće koje bi trebalo biti u znaku evo, doista sjajne suradnje koje imamo sa komisijom. A današnje teme pripadaju zajedničkom cilju, a to je da konkretiziramo i učinimo učinkovitom kohezijsku politiku koja je nastala da bi se popunile ove razlike, dakle nadišle razlike između regije, da bi se prije svega pomoglo regijama koje najviše zaostaju. Evo čekajmo amandmane, dakle, kolega i znam da ćemo konstruktivno raspravljati i dobrodošlica povjerenici. Uh, Hvala vam lijepa. Dopustite mi da vas podsjetim, zapravo obavijestim, da je rok za podnošenje izvješća, na za podnošenje amandmana za ovo izvješće, 14. prosinac u 12 sati. I onda ćemo u veljači glasati o ovom izvješću. Dakle, 14. prosinac. Rok za podnošenje amandmana. Hvala vam na ovoj raspravi. S ovime zaključujemo raspravu o ovom izvješću. Te odmah prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu. Vrlo mi je drago što mogu pozdraviti poljunicu Krecu ponovno ovdje na našem sastanku. Imam ovdje pred sobom jedan tekst gdje stoji da je povjerenica podsjetila šest puta već ove godine naš odbor i stoga nam je drago da imamo priliku sa povjerenicom dosta često raspravljati o svim onim temama koje su nama važne. Želim vam izraziti dobrodošlicu i želim vam dati riječ kako ne bismo potratili vrijeme. Izvolite, gospođo povjerenice. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Uvijek mi je drago biti ovdje. Uvaženi za Europskog parlamenta, dame i gospodo, dragi prijatelji. Kao što sam rekla, zadovoljstvo mi je opet biti ovdje s vama. Samo da vas prvo kratko izvijestim o paketu kojeg smo jučer usvojili o produbljivanju Europske ekonomske monetarne unije na kolegiju. Zatim ću e, preći na zadnje razvoje u samoj kohezijskoj politici. Vjerojatno ste svi više ili manje pratili jučerašnju prezentaciju, te ste vidjeli da je ovo vrlo važan paket. To Doista važan i to zbog tri razloga. Radi se ovdje o ključnim pitanjima, sadržaj paketa je vrlo dobar, vrlo opsežan, te su tu sadržane mnoge nove ideje. Dopustite mi da se usredotočim na ono što smatram najvažnijim. Kao prvo, uspostavlja se Europski monetarni fond s kojim ćemo pomoći državama europodručja kada su u financijskim poteškoćama, slično onome što je radio Europski mehanizam za stabilizaciju. Razlika je u tome što zaštitne mjere tog Europskog monetarnog fonda ćemo postići putem europskih ugovora, a ne putem međuvladine strukture na taj način Europskom parlamentu dajemo veću ulogu što se tiče funkcioniranja i nadzora tog fonda, što je vrlo dobro, po mom mišljenju, za demokraciju. Kao drugo, integracija ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u eh, europski pravni okvir. Ovdje je to opet dobra za parlamente, za demokraciju, jer to znači da će doći do više polaganja računa i do veće učinkovitosti. Kao treće imamo e, čitav niz novih proračunskih instrumenta, imamo test fazu za provedbu strukturnih reformi u okviru kohezijske politike na dobrovoljnoj osnovi. Posvećen e, instrument za postizanje konvergencije za one države koje će pristupiti u području i e, jamstvo za spašavanje banaka, te smanjenje negativnih e, učinaka kada dođu do velikih e, asimetričnih šokova. I na posljedku imamo sporazum oko Europskog ministra za gospodarstvo i financije. On ili ona, a pritom se nadam da ćemo imati dobru ravnotežu među spolovima, dakle, kada se radi o toj dužnosti, e, europski ministar za financije i gospodarstvo, dakle, ta osoba bi mogla biti onda i potpredsjednica komisije te predsjedati e, euro skupinom. To bi nam opet e, dopustilo više transparentnosti, više učinkovitosti u proces donošenja odluka na europskoj razini. Da se sada vratim na kohezijsku politiku, na našu politiku. Kao što dobro znate, prošli mjesec smo imali dugu konstruktivnu raspravu sa državama članicama na sastanku vijeća za opće poslove. Države članice su izrazile svoju podršku kohezijskoj politici te su se usuglasile da to mora ostati ključna politika za Europu. I nakon 2020. godine je bilo mi vrlo drago vidjeti da su svi naši ministri sada na našoj strani, a vidjet ćemo hoće li i e, ministri financija svih država biti istog stajališta. Glavni argument iz glavnih nalaza iz sedme kohezijske politike, a to je nešto sam vam imala prilike predstaviti, to je bila velika čast i to na zadnjem sastanku s vama, smo vidjeli da je kriza ostavila duboke rane u našim državama, te smo rekli da s kohezijskom politikom moramo pomoći državama i regijama da postanu otpornije, da se bolje mogu prilagoditi industrijskim promjenama i globalizacija. To uzvrat traži da pažljivo razmislimo o tome gdje možemo s pomoću kohezijske politike napraviti stvarno neku, razliku. Naši trenutni prioriteti su možda prečvrsti, pre prestrogi, možda bi trebali biti prilagodljiviji, trebali smo možda pokriti e, više političkih područja i možda bismo mogli na drugačiji način ustupati pomoć imamo nisku razinu upravljanja i strukturne slabosti što dovodi do toga da javno ulaganje dobro ne funkcionira. Kohezijska politika ne može biti izolirana. Ona mora podržavati te mora i dobiti e, podršku e, ključnih, e, za ključne strukturne reforme, a moramo pripremiti dobro dakle, taj teren za reforme. Na sastanku, nakon sastanka Vijeća za opće poslove, Europska komisija objavila dva instrumenta. Prvo o graničnim regijama, tu govorimo ne samo o financiranju, nego i više toga. Imamo kontaktne točke za, granič, za granične regije sa stručnjacima gdje ćemo pružati pomoć tim regijama, e, pravnu pomoć e, i drugu pomoć kako bismo uklonili prepreke dionici iz tih regija će moći razmijeniti informacije isto tako na toj platformi. Kada govorimo o regionalnoj suradnji, u prosincu smo pokrenuli natječaj za inteligentne projekte za regionalnu suradnju, isto tako i za poduzeća i za znanstvenike i oni će se sastati iz četiri različitih država članica barem. Imali smo jako dobar odgovor na taj natječaj, te ćemo vam sljedeći tjedan predstaviti tko, koga smo izabrali za taj pilot program. Također smo prije nekoliko tjedana još jedno izvješće objavili i vidimo da nakon samo godinu dana postojanja e, urbane agende da sada dobro funkcionira, imamo 12 e, partnerstva, imamo četiri akcijskih planova koje mislimo dovršiti do kraja ove godine. Na europskoj razini je koordinacija bolja, te je zakonodavstvo sada provjereno što se tiče tih aspekata u gradovima. Naravno da je tu odlučujuće važnosti bila značajna podrška Europskog parlamenta, te vam zahvaljujem. To izvješće o gradovima pokazuje da je Europska unija vrlo važna kada se radi o oblikovanju e, agende Ujedinih naroda o tom pitanju. U Kitovu sam prije nekog vremena imala priliku predstaviti novu urbanu agendu u ime Europske unije. U Rotterdamu prošli tjedan na forumu gradova smo to isto tako raspravili i možemo biti ponosni na to. Tada sam sa Europskom investicijskom bankom imala prilike pokrenuti novi savjetovani servis s kojim će gradovi moći bolje planirati i provesti nove projekte. Takozvani URBIS, taj program će pomoći da se ti projekti vrlo brzo sprovedu u dijelu, zato što tu imamo inovativne mogućnosti financiranja. I na posljedku da vam kažem i nešto o našem izvješću o strategijama za provedbu kohezijskih e, fondova. To je nešto što ćemo objaviti sljedeći tjedan, ali već sada vam mogu reći da imamo vrlo dobre vijesti. Naime, provedba dobro, funkcionira protiv nekoliko godina i sada još dobiva na brzini. Imamo 300 milijardi eura vrijednih projekata što je 45% e, ukupnih raspoloživih sredstava za ulaganje. Razina odobrenja e, programa je slična kao i u prošlom razdoblju. Slična je stvari sa procesom provedbe, a to unatoč tome što smo kasno započeli sa novim razdobljem zbog čega smo svi bili zabrinuti. A predstavljanje novih mjera poput ex ante uvjetovanosti i okvira za posljednje performanse su tako tu bila novost. Imat ću priliku vas izvijestiti i e, na plenoj sjednici u Strasburu sljedeći tjedan o tome. Ali, ako netko od vas ne može biti tamo, sljedeći tjedan ako se ću vidjeti, onda vam želim sretan Božić, sve najbolje nove godine i naravno Moram vam reći da će sljedeća godina biti dosta e, aktivna za nas, imat ćemo mnogo posla i sada očekujem vaša pitanja. Hvala vam lijepa. Uh, Hvala vam, počinjemo sad sa pitanjem koordinatora. Izvolite, zastupnik Van Nistelroj. Hvala. Važno je održavati ovu raspravu. Mogli ste nas evo onome što se događa Nekoliko primjedbi. Imamo tu izvjestitelja za Grčku. Surađujemo s odborom KONT. Potom kolega Novakov. Evo, kada pogledamo što se dogodilo nakon uragana na Samartanu, Imali smo dobru raspravu na, plenar, na plenarnoj sjednici, a nismo dobili rezoluciju na kraju rasprave. Čuli smo da će se obe strane otoka tretirati na jednak način. A kada pogledate što se događa sa RDF-om, gledamo kako pomoći francuskoj strani, dakle korištenjem i sredstava iz Fonda za solidarnost. Dakle, potreban je ovaj integrirani pristup. Vidjeli smo o tome riječi u pismu gospodina Junkera koji predstavi ovaj zajednički pristup. Bilo bi dobro povjerenice sada čuti koje je stanje stvari. Postoje li dakle mogućnosti da se koristi ovaj nedodjeljeni novac? je dakle, to iskoristiti primjerice za plan oporavka za Irsku? Evo, htio bih tu čuti nešto više. Tu su i predstavnici Samartana. Ako održali smo raspravu to. Ima li promjena u uredbi? Vi ste u kolegi povjerenika rekli da, može se koristiti novac iz rezerve za strukturalne reforme, i tako dalje. Pa gdje smo mi? Dakle, ovih 6%, 21 milijuna koji se nalaze u rezervi. To mora biti povezano sa performansom države. Mene se to sve skupa zabrinjava, mi ćemo zatražiti to usmjeno pitanje i tražit ćemo da se o tome raspravi već u siječnju jer nismo dobili obavijest da su se, da se uzeo novac iz rezervi. Sada čujemo nešto sasvim drugačije u izvješću Westfall Tražimo ovaj ubrzani postupak za zemlje koje postižu dobre rezultate, a sada smo li ovo, ovo kao da je neko ukrao novac. Što kolegi radi po tom pitanju? Dakle, ovo izgleda da se taj novac može trošiti na strukturalne reforme. Evo jedna, pohvala. Čuo sam e, iz vašeg kabineta, dakle kada je bila razmjena sa nacionalnim parlamentima, da ćete pogledati propise, dakle redak po redak vidjeti što bi trebalo ostati, što se može izmijeniti. I e, to bismo htjeli skombinirati sa ovim sedmim izvješćem o koheziji. I drago mi je što je komisija želi poraditi na istom pitanju kako bismo dakle, u travnju već imali dakle, svoje stajalište, ne neko opće stajalište, već da točno dakle navedemo članke na kojima bi valjalo na brzinu poraditi, dakle, dakle prije izbora 2019. Thank you, thank you very much, Mr. Van I, I have a pleasure to... Hvala vam. ja sam, evo, imala priliku pozdraviti naše goste sa Samartana. Oni su sada evo, u odboru Regi. Dobrodošli na sastanak našeg odbora. Evo, nadam se da ćemo imati priliku čuti odgovor povjerenice vezano za situaciju na vašem otoku. Zastupnica Krel, izvolite. Dank. Eh. Hvala. E, Jesmo, gospođo puno vam hvala doista što ste uvijek spremni surađivati sa našim odborom i općenito Evropskim parlamentom i koliko ste već puta bili ovdje ove godine. A htjela bih iskoristiti priliku da nekoliko aspekata ovog prijedloga koji je jučer usvojen o Evropskoj monetarnoj uniji malo ovdje izdvojim istaknem. Dakle, čula sam i šta je rekao kolega malo prije, to je točno. Jer s velikim čuđenjem smo zapravo čuli da je ona rezerva za uspješnu uspješnost koju mi kao parlament nikad nismo htjeli nego je uvedena na izričitu želju komisije dakle da je i ta rezerva je naravno vezana za kriterije uspješnosti, odnosno za rezultate i o tome će ovisiti jasno i nacionalna omotnica zemalja članica. Pa me sad stvarno čudi da se to želi, ta sredstva preusmjeriti u strukturne reforme. Možda je to čak i dobra ideja, moram to tek provjeriti, istražiti, razmisliti, ali mislim da je to zapravo čista suprotnost onomu što je komisija željela prije tri ili četiri godine kad je taj prijedlog došao za te pričove, za te rezerve. A druga stvar, da se i više proračuna želi izdvojiti za ovu uredbu o SAR-u. I meni je drago da je taj instrument uspješan. Možda bi nam još mogli dati neke konkretnije podatke, ali i tu se moram čuditi, jer vidite, upravo smo završili neki dio trijaloga o omnibus uredbi, gdje mislim da se parlament jako dobro uspio izboriti sa svojim paketom za kohezijsku politiku, da smo bili vrlo vidljivi i tu smo tražili naime komisiji sredstva iz tehničke pomoći koja su u nadležnosti komisije da ih želimo u stanovitom postotku naravno iskoristiti za bolju vidljivost da bolje prikažemo i približimo kohezijsku politiku građanima. Jer kao što dobro znamo, jedan dobar dio građana uopće nema pojma šta je kohezijska politika do sada postigla, šta se sve iz kohezijske politike izgradilo i napredilo i napravilo u njihovim regijama. Ali onda su rekli da to neće ići jer jednostavno komisija nema više dovoljno novaca u tehničkoj, za tehničku pomoć. I sad čujem da upravo zato se tom instrumentu upravo tehničke pomoći 300 milijuna eura stavlja na raspolaganje. Pa valjda onda zapravo taj novac mogao biti utrošen za ovaj paket o vidljivosti uspjeha kohezijske politike što je parlament predlagao i tražio. Dakle, mislim, ako se oboje može iz toga pokriti, ja bih razmislila i rado još jedan puta ali ako ne, onda u svakom slučaju treba ići jedno po jedno. I u Omnibus uredbi smo mi vrlo konkretne stvari predlagali, pa dobro, možda treba vidjeti, možda možemo oboje organizirati, ali zašto je ovo jednostavno odbačeno? Ali dobro, onda vidjet ćemo i kod te potvrde o tom instruistu SASP. Možda mi nismo baš sve još u parlamentu čuli, sve informacije dobili no svakako mi nam je mogli još dati par informacija o tome. Hvala. Hvala, zastupnica Tomašić, izvolite. Um, Hvala. Povjerenici, imam dva pitanja za vas. Jedno je kako možemo utjecati na buduće zakonodavstvo, kako se osigurati dakle, da se promoviraju projekti koji se financiraju iz više fondova, te što je potrebno učiniti za bolju e, provedbu ovih planova. Drugo, države članice ne promoviraju na dovoljan način financijske instrumente ili su skeptični kada je riječ o uključenim rizicima. Dakle, kako podići više svijesti, kako smanjiti rizik za lokalne i regionalne vlasti, tako pomoći zemljama da stvore potrebne uvjete dakle, za bolju buduću provedbu. Mr. Van Miltenburg. Zastupnik Van Miltenburg. Hvala. Uvijek je sjajno moći porazgovarati s vama o ovim pitanjima. Ja ću biti nešto pozitivniji vezano uz jučerašnji prijedlog. Dakle, trebamo omogućiti takve reforme u Europi. Imam pozitivno stajalište, dakle želim vidjeti što možemo učiniti da bismo potaknuli strukturalne reforme. Moramo uzeti u obzir postojeće dakle, uredbe, okvir, ali pozitivniji sam od drugih kolega. Smatram da su te reforme potrebne u Europi i na ovaj ili onaj način moramo to ostvariti. Nadalje, kao što je rekao kolega Van Nistleroj, vezano uz otok Samrtan. Dakle, evo tu su i gosti s tog otoka. Dakle, vidjeli smo koju štetu su oni pretrpjeli kada je naletio uragan Irma. Onda trebamo preći sa riječi na dijela. Imamo pismo Gospodine Junkera, ovdje je odgovor. Tu stoji da bi trebala postojati mogućnost da se mobiliziraju dodatna sredstva. I također je jasno da je potreban da potrebno dati koordinirani odgovor dakle, ljudima koji žive na tom otoku. Dakle, moramo uzeti u obzir pravne razlike u statusu nizozemske i francuske strane. ne bi li bilo mudro, kao što su činile Francuska i Nizozemska, da se dodijeli nacionalni koordinator koji bi koordinirao dakle pomoći u rekonstrukciji. Ne bi li bilo dobro da postoji europski koordinator koji bi dakle koordinirao ovim projektima i vidio na koji način je moguće pokrenuti dakle sredstva kako bi se ona iskoristila na najbolji mogući način. Htio bih evo čuti, biste li se time mogli pozabaviti, jer je to ono što nam je potrebno, dakle, koordinirano europsko djelovanje, dakle, s europske strane i uska suradnja, dakle, sa ovim francuskim nizozemskim koordinatorima, da bi se, dakle, pokrenuli, prešli se riječi na djela, jer je to ono što je potrebno. I tu je uključena, dakle, zaštita naših građana na Karibima. Potom govorili ste o provedbi. Stanje je pozitivnije nego prije godinu dana. Ali posjetili smo Rumunsku, to je vaša zemlja. I čuli smo niz pritužbi na birokraciju, na nedostatak, na lošu apsorpciju fondova i zbog e, birokratskih prepreka. Od vaših službi sam čuo da zbog ovog sustava N plus 3, da će se Rumunska suočiti sa ozbiljnim problemom, vjerojatno izgubiti novac koji je dodijeljen. Pa me zanima što ćete učiniti. Što ćete poduzeti, evo. Htio bih konkretne odgovore. ne ovdje neka pozivanja na inicijative, na inicijative poput ovih regija koje zaostaju i tako dalje. Potrebne su konkretne stvari. Ljudi trebaju vidjeti na koji način e, mogu imati koristi od evropskih e, fondova. I još jednom kažem, konkretno djelovanje. Okay, who, Mr. Rope, will you take the floor? Yes, please. Zastupnik Rope. Pa ja ću je e, A ću Evo, samo kratko. Gospodje povjerenice, evo, hvala vam što ste došli u naš odbor. Htio bih samo podijeliti nekoliko ideja. Pozdravljam ono što ste rekli o jačanju demokracije, o novom kohezijskom paketu koji će biti fleksibilniji. Hoće li biti fleksibilniji samo na nekim razinama, samo za neke, ili će biti fleksibilniji na razini općina i regija? Na taj način bismo došli do novih mogućnosti. I još nešto. Govorili ste o financiranju u trenutnom programskom razdoblju. Već je polovica projekata odabrana. Dolazimo do kraja četvrte godine, imamo još tri godine. Slabije zemlje vidimo, slabije regije, dakle manje razvijene regije. da 80% novca za ulaganja dobivaju od Europske unije, a za 3-4 godine će se taj tok novca povećati, povećat će se i troškovi. Ne mislite li da bismo u budućnosti mogli osmisliti jedan bolji mehanizam kako bi se apsorpcija fondova dakle, dogodila glatko bez ovih eh, velikih eh, fluktuacija. Potom suradnja sa trećim zemljama. Imate li tu neke nove modele suradnje za budućnost ili će modeli ostati isti? I još jedno pitanje vezano uz zajedničku poljoprivrednu politiku. Ne mislite li da bi ona trebala također doprinijeti boljoj koheziji i smanjivanju razlika između regija? Znači, Hvala, zastupnica D'Amato, izvolite. Hvala povjerenici što je danas s nama. Kao što znate, više puta sam u ime kluba, u ime pokreta pet zvijezdica govorila protiv makroekonomske uvjetovanosti, protiv strukturnih reformi, poput nečega što znači intervencije na tržište rata, rada mirovine, e, sustav mirovina. Ali sam se zalagala za veću fleksibilnost koja bi omogućila regijama i teritorijama koje su pogodile prirodne katastrofe da mogu odgovoriti na iste Evo, nažalost, ovi događaji se događaju sve češće u Europi. Tu su strukturni fondovi na raspolaganju, moglo bi izmijeniti na bolje ovaj, i, ovaj fond solidarnosti. Iako znam da ovdje odlučuje vijeće, ali zamolila bih vas da ne popuštate. Kada možemo očekivati od vas ovaj, jedan ciljani prijedlog? A to znači više fleksibilnosti, poboljšanje ukupnih financijskih sredstava te povećanje predujma koji je sada 30 milijuna. To je još jedan prijedlog za buduću uredbu. Često govorimo o vidljivosti kohezijske politike. Imamo jedan cijeli paket e, koji se bavi time u dosije u Omnibus. U svibnju ćemo dobiti nove prijedloge, dakle svibanj, lipanj iduće godine. Međutim, kredibilitet naših politika prolazi ne samo kroz komunikaciju, već i kroz uključivanje građana iz svih društveno-ekonomskih dionika. Dakle, to se treba već sad odmah tražiti. Dakle, prije izrade operativnih programa. Kao što znate da trenutni kodeks o partnerstvima je nešto što se formalno primjenjuje bez pravog uključivanja društveno-ekonomskih dionika i to donosi probleme vezano uz odgovarajuću komunikaciju koja bi trebao doći na vrijeme. To je naročito nezgodno za dakle, ove sudionike iz društvenog sektora, odnosno nevladinog sektora. Također tu je mehanizam eksante, dakle obvezujući mehanizam koji bi trebao jasno definirati način uključivanja svih dionika u izradu sporazuma o partnerstvu i nakon toga operativnih, regionalnih i nacionalnih programa. To je od ključne važnosti. To bi dalo konkretan zamah ovom upravljanju na više razina i značilo bi uključivanje svih građana. Zanima me što mislite o tome. Bismo li mogli čuti ovdje javno neka jamstva da će se predložiti ovako neka vrsta ovakvog mehanizma dobivamo više signala koji govore o tome da bi stvarno uključivanje građana bilo od ključne važnosti za jednu e, blisku suradnju dakle kohezijskih politika, odnosno njihovu intervenciju na teritoriju. Hvala vam. Tu još tri imena ljudi koji će postaviti pitanje i počinjemo sa zastupnikom Novakovom. Izvolite. Prije svega pozdrav povjerenici Kretu i ona je putovala u zemlje koje su pogođene prirodnim katastrofama, prije svega Portugal, to omogućuje ovo davanje ovog ljudskog lica, dakle, Evropskoj uniji. To je jako važno za, za građane. Međutim, ja sam zabrinut kao i neke kolege. Imamo, dakle, sinoćnju komunikaciju komisije, o planiranju, dakle o dodjeli dodatnih e, fondova. To je dakle ovaj program potpore strukturnim reformama. Vjerojatno su se tu neke dobre namjere u pitanju, ali... Kohezijska politika se nalazi u okruženju. Imamo dakle ove brze postupke, fast tracks, Potom e, instrument povezivanja Europe koji se sad financira iz kohezijske politike. Sada ovo. Dakle, prijedlog reforme ESF-a. Dakle, sve više zahtjeva sa različitih strana o financiranju iz kohezijske politike. I ona se čini u okružu. Ja mislim da se ne bi trebala predati tim zahtjevima. Jer i u takvom okruženju možete pronaći saveznika. Jer kako sada promijenimo pravila E, igre, onda čekamo da države članice postignu rezultate, a na poluvremenu ove utakmice mijenjamo pravila. Dakle, kako ćete objasniti da rušite jednu kuću da biste iskoristili ciglu da izgradite drugu? A kad nalazimo se u fazi da, u kojoj smo šest mjeseci prije izlaska nove uredbe, i evo, dobivamo svako toliko nekoliko prijedloga za bolju upotrebu kohezijske politike. Počelo me malo biti strah. Što će se dogoditi u idućih šest mjeseci? E, dobro je da ste danas ovdje da biste nam pojasnili što se događa. Ja se doista borim da ovdje pronađem pozitivne, pozitivne elemente. Dakle, ovdje se radi o ovoj rezervi namijenjenoj dakle, o postignućima. Ako je to tako važno za vijeće, onda bismo možda mogli pronaći svjež novac kojim ćemo to financirati. Very much, Mr. Arimon. Hvala lijepa, gospodine Arimon. riječ. Hvala. Htjela sam ja zahvaliti gospođo povjerenice da tako često dolazite u odbor. To je stvarno vrlo pozitivno. Evo, dakle, kao što smo čuli, vrlo brzo ćete objaviti jedno izvješće o implementaciji E, strukturnih fondova. Kao što znate, ja sam posebni izvjestitelj za mjere koje su ili zapravo da kažemo razdoblje e, razdoblje poticanja i pomoći koja je Grčkoj u dva programska perioda od 2013. da ukupno 2020. učinjena. I sad ja bih volio da naravno to povežemo jer ja moram tu E, izvijestiti o tome što je napravljeno, bilo bi dobro da ima tu i pozitivnih rezultata. Ja sam inače veliki pobornik kohezijske politike i strukturnih fondova i to posebno u ovo doba kad se tu nanovo definiraju programi iz tih fondova i kad se trebaju braniti sredstva za te fondove iz proračuna, onda je dobro da u to doba upravo moram napišem izvješće u kojem se pokazuje koliko je Grčke konkretno pomognuto u ponedjeljak, međutim, ćemo održati zajednički sastanak sa odborom za nadzor proračuna i koji je već u svibnju 2017. napravio izvješće o cijelu sa svojeg aspekta o tome što je sa Grčkoj, u Grčkoj postignuto, ali su mi tek naknadno sad prije dva dana de facto dostavili svoje izvješće. Što još i ne bi bilo strašno, ali prilično je gadno što su mi to dostavili na grčkom jeziku. I meni je jako žao, ali ja ne znam novo grčke. I onda je to šteta. Međutim, unatoč tome imam šest pitanja koje sam postavio gospodinu Popinsu tamo u tom odboru. I onda je predsjednica odbora to poslije komentirala, čak i ona ja, ni na jedno od svojih šest pitanja nisam dobio odgovor. Pa me to dovodi prvo na nekakve konstatacije, a to je da ću naime ta moja pitanja još jedan puta podnijeti, to službenim putem, i to ću pretvoriti u temu za plenarku. Jer ja bi volio odgovore da dobijem na svoje pitanje kako bih to mogao uvrstiti u svoje izvješće, kako bi mogao tu dokazati da ono što mi radimo da je to dobro. A sad moje pitanje je sljedeće da li bi mi se moglo to izvješće koje je napravljeno dostaviti na jedno od jezika, jednom od jezika kojima vladim, to je njemački, francuski, nizozemski i engleski. Pa bi bilo lijepo da mi se to na jednom od ta, bilo kojem od ta četiri neče radna jezika Europske unije dostavi da to mogu koristiti. Hvala, gospodin Papadakis sad. Vi imate riječ. Hvala lijepo. prije nego što su još ono katastrofalne poplave na Atici, zastupnici Grčki su predstavili jednu rezoluciju u regiju koja je imala dva glavne točke. Prvo, da se koriste sredstva iz Fonda solidarnosti za plaćanje kompenzacije onima koji su najviše pogođeni u tim katastrofalnim poplavama na Atici, prvenstveno radnicima i sl a zatim da se ne mora da e, aktivaciju tog specifičnog fonda nije potrebno još donositi posebne izmjene zakonskih uredova. Mi smo imali rezoluciju dakle o tome i to je još uvijek u ladice. I predsjednica nam je rekla e, kad ćemo imati novogodišnju domjenak i žao mi je da sad kvarim ovdje božićnu, predbožičnu atmosferu, međutim ovo je jako važna tema i evo na našem sastanku nam predsjednica nije ništa to rekla, to nije to je, se događa, takva katastrofa se ne događa baš ni svake godine, nego svakih više desetljeća. Jer vidite, mi smo u, regiji Evrosu na periodu Simi imali jedan taj problem prijatike A prošlog tjedna smo imali recimo ogroman problem e, Solungiju i Agrimiju u zapadnoj Grčkoj. Vidite, mi imamo vrlo često poplave, ali onakvu katastrofu ne tako često. I uglavnom u takvim vremenskim nepogodama i takvim katastrofama stradavaju obično siromašni ljudi. E sad, gospođo povjerenice, da li smatrate, ne smatrate da bi se ograničenja na korištenje fonda solidarnosti trebaju ukinuti? Drugo, šta biste mogli reći ljudima koji se bore sa blatom nakon poplava i nemaju ništa više? Isto što ste rekli u parlamentu da ljudi pričekaju kao i u nekim drugim regijama po, pogođenim prirodnim katastrofama 2020. godine da pričekaju dok dođe do promjena različitih programa i financiranja. Nije li to jako cinična politika, gospođo povjerenice? A sada, e, da vam ja još nešto kažem, glede ovog prijedloga na Dakle, glede ovog izvješća na grčkom jeziku, mi moramo to prvo prevesti na sve jezike i potom obavijestiti koordinatore prema postojećoj proceduri u ovoj kući, u ovom domu. To se odnosi na Eh, ovo što vam treba ovo izvješće za vaš nacrt teksta. Sljedeći govornik je gospodin Buda. Hvala lijepo. Hvala vam što ste danas došli k nama. Evo, samo da kažem nekoliko stvari koje sam prošlog e, tjedna sve uspio zapravo identificirati. Ja sam u Rumunjskoj koji su problemi. Vidio sam, da sam se naime sastao sa čitavim nizom naših gradonačelnika i načelnika u jedinicama lokalne uprave i oni su mi upravo govorili koliko sredstava stoji koje nismo mogli u Rumunjskoj, iako nam jako, jako trebaju, nismo mogli povući od evropskih sredstava. Naravno, najčešće su u pitanju problemi proceduralni ali ima i drugih problema u tim lokal, jedinicama lokalne samouprave. Recimo u Sigetu. Tamo imamo 35 tisuća ljudi, ali unatoč 35 tisuća ljudi oni nisu mogli naći e, uopće ni od kuda sredstava da saniraju lokalnu bolnicu i onda smo se obratili regionalnim vlastima da se sanira ta zgrada njihove bolnice, ali ništa se nije dogodilo. Ništa. Drugo, postoje takozvana sredstva Europske unije za pomoć u uspostavi energetske učinkovitosti u stambenom sektoru. Međutim, istodobno su ta sredstva povezana sa sa nekim obavezama da to ide u posebne sustave grijanja toplinarskog i daljinskog. Međutim, to ne možete u ruralnim selima uspostaviti. greu Zatim, u Agri odboru se bavimo velikom problemom. To je bijeg populacije iz ruralnog područja Onda smo htjeli iz mjere 7.2 funkcionirati sustave za pročišćavanje vode. Onda su nam građani rekli to nije, ne možete činiti jer mi imamo najmanje 2,5 tisuće ljudi koji nemaju ni opskrbu vodom, ni sustav za pročišćavanje i odvodnju. Jer je ta mjera ide zapravo opet na krive adresate to je mjera koja ide sufinanciranjem gdje imate na hrpi 2,5 tisuće ljudi koji žive u jednom mjestu. A mi u Rumunjskoj to ne možemo koristiti jer je stanovništvo tako rijetko naseljeno da nemate nigdje koncentraciju od 2,5 tisuće ljudi na mjestu koje bi to koristili. Pa opet se ne može, dakle ne mogu sredstva iz mjere 7.2 koristiti. Hvala. E, budući da se nema nikog drugog, ja bih isto jedno pitanje ovdje iznijela. Naime, pitanje koje se de facto samo nametnulo nakon naših rasprava, pa da ga ovako formuliramo. Vi ste nam već rekli da za praktički sljedećeg tjedna, dakle kako ste rekli, možemo očekivati objavu izvješća o implementaciji. a vidimo koliko je inicijativa s druge strane komisije lansirano i pokrenuto tijekom proteklih tjedana. Mi pokušavamo tu zauzeti jedno stajalište parlamenta i posebno ovog odbora e, i koristimo pritom sedmo izvješće o provedbi kohezijske politike za, kao bazu za naše preporuke za budućnost. I sudjelujemo u različitim događanjima na raznim razinama gdje smo već čuli vrlo jake poruke nekih sektoralnih politika u smislu koliko su im potrebna financijska financije, sredstva i kako treba ovaj, za ne znam što sve dobiti sredstva. Izgleda da je jedini izvor iz kojeg se mogu poslužiti očito i dalje fondovi za kohezijsku politiku. Pa sad da se nadovežem na kolegu Novakova. Planirate li kakve inicijative između ovoga danas i dana kada ćete objaviti prvi prijedlog e, sljedećeg VFO-a? I kako mislite da bi se mogao podržati proces, odnosno družiti naši napori za donošenje odluke o budućoj kohezijskoj politici. Lijepo je dobro da imamo naravno jedno potporu načelno vijeća, međutim mi znamo da tamo ima jako puno raznovrsnih interesa i mi smo ti koji trebamo zapravo izdati jednu zajedničku liniju, jedno stajalište za kohezijsku politiku. Mi, naši koordinatori, naši izvjestitelji u sjeni i mi kao nadležni odbor. Prema tome, a da bismo to uspjeli, trebaju nam malo i podataka još. Da nam to malo i pojasnite gdje stojite vi. Evo, povjerenice, vi imate riječ. Hvala vam na svim ovim pitanjima. Ja dijelim dobar dio vaših briga i kao što sam na početku već rekla, Mi smo sad zapravo u zadnje fazi, zadnji korak pred e, objavljivanje našeg prvog nacrta VFO-a. I kao što smo rekli, mi bi trebali zapravo objediniti naše napore, vi ste bili vrlo diplomatski, pa da zadržim tu diplomatsku formulaciju, trebali bi objediniti napore kako bi promovirali ono što je dobro što je bilo dobro u politici Europske unije, što je nas su najvidljiviji rezultati, što se najviše odražava na život naših građana i to im dakle vrlo jasno prikazati i približiti. Prvo bih, dakle, da počnemo sad s ovim pitanjima. E, koliko mogu odgovoriti? Kao prvo da pozdravim ovo pitanje koje sam dobila u vezi sa Martenom. Ja sam inače imala čast upoznati predsjednika Francuske regije pri posjetu Francuske Gvajane, koja spada u ove najudaljenije regije i tada su bili tamo i predsjednik Juncker i predsjednik Macron, francuski predsjednik. Pa smo tamo upravo i zapravo inicirali ovu veliku inicijativu za pomoć inicirali dakle tu našu akciju i objavili komunikaciju o tome kako će izgledati naša buduća strategija za davanje pomoći tim najudaljenijim regijima. I zato moram reći da je meni bilo isto iznenađenje kad sam pogledala u dosje i vidjela da nizozemski dio San Martena ne pripada Evropskoj uniji i to je onda jasno puno teže tu pružiti pomoć. Ali vi svi dobro znate da smo mi od prvog trenutka kao Europska unija izrazili svoju sučut i mobilizirali sve što smo mogli od sredstva da se pomogne Karibskoj regiji, čitavoj koja je pogođena tim katastrofalnim nevremenima. I odmah smo za San Martin oni su tražili između ostalog i korištenje satelita u našem Kopernikusa i i tijekom prvog tjedna i cijelog tog vremena dok je kriza trajala i znam da je predsjednik Juncker razgovarao sa premijerom Nizozemske o tome kako možemo pomoći i ta onda je recimo koordinacija hitnog za hitni odgovor Europske komisije e, odmah zasjela i svakog dana je bila u redovnom kontaktu sa svima koji su tu pogođeni, dakle njihovim predstavnicima i njihovim službama i mi smo svoju pomoć slali. Zatim, mislim da bi mogli koristiti program Interreg projekata od koji bi se moglo ponešto izgraditi u oba dijela San Martena i ovom francuskom i nizozemskom dijelu jer naravno trošak e, Nisosemskog dijela o tim zajedničkim projektima se može pokriti do visine 3 milijuna eura unutar e Interreg projekata. Zatim imamo i jednu visoko rangiranu e, konferenciju donatora za karibsko područje u Njorku i gospodin Mimica, naš povjerenik, je na toj konferenciji koja je održana e, dosta značajan iznos od 300 milijuna eura obećao za pomoć i ponovnu izgradnju ovih karibskih otoka posebno pogođenih u, naletima katastrofalnim uragana. Zatim, mislim da je dobra ideja da se to rješava s koordinatorima, pa ću tu prenijeti našem kolegi povjerenika jer možda ste vi u pravu postoje različiti element, e, instrumenti s kojima se tu može pomoći. i recimo imamo u defku svašta, a i preko interega pa bi možda onda mogli uspostaviti jednu zapravo skupinu koordinatora koja bi bila u kontaktu i sa francuskim i nizozemskim vlastima zbog toga što je to podijeljeno to područje u Sermetenu i, pod, i objedinila onda i različita naša područja dakle iz kojih može ići pomoć i za ponovnu izgradnju oba dijela otoka a mislim da i lokalne vlasti sa nizozemske i s francuske strane treba isto raditi e, vrlo složno i treba tu suradnju ojačati komisija u to vas bilja uvjeravam Mm, će svaki napor poduzet kako bi osigurala komplementarnost i u svim pružanjima, svim svojim aktivnostima pomoći. Isto tako treba vidjeti kako će buduća pomoć za Sankt Martin biti implementirana i kako će se to dalje razvijati. Ja nisam razgovarala s vašim predstavnikom, ali možda imate još pa, poslije ovog sastanka nekoliko minuta. Međutim, on, predsjednik Juncker je u Francuskoj Gvajani tijekom posjeta razgovarao sa predstavnicima francuskog dijela, ali i nizozemskog. A imamo i nešto sredstava u našem fondu za ruralni razvoj koji se mogu koristiti za ponovnu izgradnju na tim kompletno porušenom otočju, posebno San Martenu. Dakle, a postoje tu jasno i pomoć samih zemalja članica, to su i Francuska i Nizozemska prve. Tako da onda ćemo još pogledati vaš prijedlog, ali mislim da je tu puno toga u toku. Sad glede Evropske monetarne unije, to su pitali i gospodin Isler i gospođa Krell. kao što sam već izdvojila jedan posebni element jučerašnjeg paketa je upravo vezan za to. To je inače ogroman dosjeta jučerašnji paket. A ovo je jedna manja stvar u okviru paketa. Tu su prijedlozi o reviziji ove uredbe o zajedničkim odredbama i kako će se tu ojačati. predviđene su dobrovoljne, opcionalne e, mjere koje su sada svima ponuđene. Naravno, ja se tu nadam da ćemo imati vrlo konstruktivne pregovore e, s vama kao su zakonodavcima iz parlamenta. Gospođa Tomašić. o dakle višerazinskom financiranju legislacije, vrlo važno to što ste pitali. Imamo jako puno dobrih primjera. I naravno trebamo se ugledati na te primjere da vidimo kako ćemo dalje postupati jer bitno je razviti sinergije u tome jer to će nam znatno olakšati posao. Stoga mislim da je ova uredba Omnibus koja je u zadnjoj fazi prije svog usvajanja, koliko sam shvatio, shvatila sljedećeg tjedna ćemo održati zadnji trijalog i nadam se onda doći do dogovora. Mislim da će prema toj revidiranoj uredbi onda biti puno lakše za zemlje članice doći do sredstava iz kohezijskih fondova i isto tako će biti jednostavnije da se u dotičnoj situaciji spoje različiti fondovi ako treba. Što se tiče financijske situacije, tu se slažem s vama. Zemlje članice su prekasno počele koristiti pomoć, recimo vrlo malo tog je korišteno iz opće za ovog programskog razdoblja 2017. A znamo da je i one prošlo programsko razdoblje nije baš bilo idealno korištenje ni apsorbiranje. Mislim Postoje dvije zemlje koje su vrlo zapravo nesklone korištenju tih financijskih instrumenata, mi ih i dalje pokušavamo uvjeriti da to čine iz naših analiza jasno proizlazi da je od jednog eura koji se recimo programskom razdoblju od 2014. do 2020. investira mi ćemo do 2023. imati 3 do 4 eura vrijednosti Dakle, to je očito jako dobro, a daje mi primjer Maršalovog plana. Onda vi znate da je to bio plan koji je smišljen nakon drugog svjetskog rata i mogu vam reći da su Austrija i Njemačka doista iz Maršalovog plana se uspjele obnoviti i razviti. I to nije nikakva priča ni legenda, nego je to jedna istinita činjenica, istina. Dakle, novci se mogu Evo i ovdje isto sada ponovno kao i u maršalnom planu, ako investirate jedan euro, euro i ostvarit ćete, imat ćete vrijednost od dva ili više eura. Pokazali smo da tri do četiri za ono prošlo programsko razdoblje je tako bilo. Ali naravno da bi u tome uspjeli nam trebaju vrlo jasni i konkretni kapaciteti kao i znanja. A vi ste iz Hrvatske, zar ne gospođo Tomašić? imamo nekoliko ministara koji su stvarno jako dobri i dobro poznaju, mislim vaših ministara, koji jako dobro poznaju situaciju i znaju jako dobro kako će koristiti i povući ta sredstva i mislim da su i oni dobro znaju i shvatili su odavno koliko je važno koristiti financijske instrumente. Za bolju komunikaciju je uvijek dobro ehm, okupiti se, raspravljati, pogotovo nakon što se u svibnju objavi prvi nacrt VFO-a, onda ćemo ako ikako bude moguće odmah nakon toga početi razgovarati o novoj legislaciji i načinu da se poprave stvari. Ali molim, ex ante kondicionalnosti ako se jedanput ispune, onda je jasno da na mnogim područjima neće biti ni potrebno više imati ex ante kondicioniranja. Mi dakle sada smo trošili dosta vremena za to, ali to je bilo za dobru namjeru. Jer e, vidite, tu riječ je bila o rizici, menadžmentu rizika, o zdravlju i tako dalje. I tu ne bi ništa puno napravili da nismo ispunili eksante uvjete. Međutim, nakon što to jedan put se prođe, onda se više ne mora toliko vremena na to trošiti. Stoga je jako dobro to odraditi sad. Jer vidite, to onda vrijedi dugoročno. To se ne mora onda kasnije uvijek isto tako temeljito raditi. Mi samo prevršimo nadzor, kontroliramo da su jedan puta ispunjene ex ante kondicionalno uvjeti. Sad glede pitanja gospodina Van Miltenburga. Što se tiče San Martana, to sam već rekla. Ali, kao što sam i rekla, izreću vaš prijedlog komisiji. Ne znam. Europska financijska koordinacija ili nacionalna koordinacija u Francuskoj i u Nizozemskoj? Ili mislite da to treba povezati sa radom Europske komisije? A da ću vam sve detalje o dodatnom financiranju na koje se obvezao povjednik Mimica za Karapsku regiju. Ali naravno mi ćemo učiniti sve što možemo. Što se tiče Rumunske. Dopustite mi da govorim na maternjem jeziku. Kao prvo, želim srdečno zahvaliti jer smo u Klužu zajedno s gospodinom Budom obavili taj posjet. To je bilo vrlo korisno. Vi znate da Europska unija podupire Rumunsku isto kao što podupire i sve druge države članice. Ali prije svega je na tamošnjoj vladi i na lokalnim i regionalnim tijelima vlasti da zatim tu pomoć sprovedu u dijelu, kod provedbe je odgovornost dakle u potpunosti na državama članicama. Od 2007. do 2014. godine su državna tijela napravila sve što mogu kako bi se povisila stopa apsorpcije sredstava i odobrili smo i retroaktivno projekte, ali posebno što se tiče projekata za ulaganje u transport, te projekte smo mogli već završiti u tom razdoblju, 2014. godina, ali nismo onda to mogli, malo smo kasnili, no isto tako ćemo moći iskoristiti za to neka sredstva iz novog financijskog razdoblja od 2014. do 2020. godine. Mislim da nove države članice, pa i Rumunska, moraju razumjeti da je kohezijska politika velika šansa za njih. I doista je važno da tu šansu iskoriste. 2007. do 2014. godine smo imali stopu apsorpcije od 80 do 91% u Rumunskoj i baš kada se radi o, sektoru prometa, mnoge, mnoga financijska sredstva nismo uspjeli iskoristiti, nažalost. Ne samo u Rumunskoj i u drugim državama članicama je došlo do kašnjenja sa provedbom trenutnog financijskog razdoblja i zbog toga svim se moraju jače potruditi, pa i Rumunska kako bi mogla iskoristiti tu šansu koju se pruži putem tih sredstava. Rumunska, gospodarski gledano, ima stabilnu stopu gospodarskog rasta, ali javlja se politička nestabilnost i to je ona glavna prepreka za razvoj. Ja sam sada u trećoj godini svoje dužnosti, a gospođa Bulc mi kaže da se sastala sa sedam različitih ministra za promet u Rumunskoj tijekom svog rada. Bilo bi dakle potrebno uvesti neku političku stabilnost kako bi se ostvarila i stručna ekspertiza Svi jako dobro znate da smo dobili odobenje za upravne strukture, da smo zaprimili prve isplate sredstava, već smo i proslijedili u Rumunskoj ta financijska sredstva i sada čekamo na velike ugovore, na velike projekte koje će onda iskoristiti nova financijska sredstva. Još jednom ću prije kraja godine službeno posjetiti Rumunsku i nadam se da ćemo onda sa gospodinom Nikom uspjeti E, zaključiti čitav niz ugovora. A što se tiče onih specifičnih problema koje ste spomenuli, to mogu kombinirati s onim što je postavio kao pitanje gospodin Van Miltenburg. Slažem se s vama, sa svime onome što ste rekli. Ja sam se isto tako prošli tjedan našla sa tim gradonačelnicama, ja sam otvorena, moj ured vam stoji na raspolaganju, ja rado zaprimam posjete iz svih regija Europske unije. Prošli tjedan smo u Rotterdamu imali prilike naći se sa šestog gradonačelnika iz čitave Europske unije i ta agenda Europske unije za gradove. I tu imamo nekoliko opcija za gradove jer gradovi i regije imaju važnu ulogu priliku kom e, iskorištavanja financijskih sredstava. Naime, 20%, dakle otprilike 2,3 milijarde eura, to su ona sredstva koja su isključivo stavljena na spolaganje gradovima. Što se tiče pojedinih e, gradova koje ste naveli. Ja ću se konsultirati sa odgovarajućim e, organima komisije te ću vam odgovoriti na to. Znam da 150 milijuna eura imamo na raspolaganju za ove tri bolnice. Već 50 milijuna eura je predano državi, a vidjet ćemo hoće li i bolnica u Sijetu moći povući financijska sredstva. To naravno ovisi opet o ministru za zdravstvo, i o ministru koji se bavi europskim fondovima. Mi u Rumunskoj ne radimo kao u Francuskoj ili u Njemačkoj gdje može savezna pokrajina, dakle regija sama odlučivati o tome. To je sve e, nacionalizirano i stoga treba onda ispoštovati i e, tu javnu strukturu, treba ispoštovati subsidijarnost. Ja mislim da je iskreno struktura Rumunskoj presložena a gospodin Van Miltenburg je to isto tako s pravom malo prije rekao. Ne bismo trebali toliko e, zapostaviti regije koje zaostaju. To je za mene doista prioritetno pitanje. Kod nas pod pojmom regije mislimo i na općine e, i na druga upravna tijela, dakle imamo tu više razina, a Nacionalni i međunarodni stručnjaci su sada u tim gradovima i rade se s time e, bave se s time da se vidi koje projekte se može provesti tamo. Što se tiče regija koje zaostaju u, Re, u Rumunjskoj i u Poljskoj smo proveli pilot projekte, imali smo 1 milijun eura za Poljsku za jedan pilot projekt, a u Rumunskoj smo uspjeli se složiti sa gospođom Rovanom Plum uspjeli smo izmijeniti regionalni program i dodatnih 50 milijuna eura smo uspjeli im ustupiti za taj pilot projekt. Složivali smo sa istraživačima, sa akademicima, sa stručnjacima i uz njihovu pomoć se trebaju provesti ti projekti. Ta partnerstva su vrlo, vrlo važna, ali u mnogim državama, pa i u Rumunskoj, ne postoji ta tradicija tih partnerstva. Stoga treba vidjeti kako se ta partnerstva mogu izgraditi već smo imali evo ta dva pozitivna slučaja. Što se tiče povećanja energetske učinkovitosti u ruralnim područjima, što se toga tiče, mogu reći da da taj prag od 2500 stanovnika nije nikakav službeni europski prag. Ja sam bila u Klužu u rodnom gradu mog oca i mogu vam reći da je došlo do jedne tuče koja je trajala 10 minuta i da zatim nismo imali struju niti vodu. Pa to je neprihvatljivo u jednom europskom gradu u 21. stoljeću. Točno je da je opskrba pitkom vodom velik problem u mnogim malim gradovima. I u tom mjestu smo onda uvijek iznova se seli sa ljudima koji su mi rekli napravite nešto u pitanju opskrbe vodom. To je neprihvatljivo. To je 21. stoljeće i većina infrastrukturnih projekata e, za razdoblje od 2007. do 2014. godine su provili projekti vezani uz e, upravljanje vodom i opskrbu vodom. Ljudi u Rumunskoj dalje umiru od nekvalitetne pitke vode i za mene je to doista prioritet. Ja znam kako se živi u toj regiji, ja znam koliko mladih napuštaju ta ruralna područja upravo iz tih razloga. Kao što sam već rekla, to je jedno selo, jedno mjesto gdje je prosječna životna dob 75 godina. Ljudi tamo dolaze samo jednom godišnje u posjet kako bi održavali grobnice. Dakle, ja razgovaram sa lokalnim tijelima vlasti i ja se doista nadam da će se tamo nešto pomaknuti, ali to naravno ovisi o upravnim strukturama i o angažmanu pojedinih gradonačelnika. Računam i na vašu podršku, ja smatram da da, moramo napraviti nešto kako bismo ta mjesta opskrbili sa stalnim pristupom vode. Govorimo o agendi Europske unije za gradove i tu se stavlja na raspolaganje važna financijska sredstva jer i 80% svih stanovnika živi upravo u gradovima. I to povećava rizik od toga da će se ruralna područja još više isprazniti, da će još više osoba otići iz tih područja. A sa gospodinom povjerenikom Hoganom smo rekli da ćemo sredstva za ruralni razvoj iskoristiti i za to da održimo gradove na selu. To nije nešto što je samo namijenjeno poljoprivrednicima, već i ukupnom razvoju um, ruralnih područja. Evo, ispričavam se što sam tu pomalo se upustila u detalje. Govorili ste zatim isto tako o tri godine, a ne o šest godina, dakle da postoji to pravilo N plus 3 i da stoga do 2023. godine se može odgoditi provedba programa. To je točno, da, ali naravno, prilikom sljedećeg planiranja programa moramo pojednostaviti posluhe, pojednostaviti instrumente, govorili ste i o ex ante uvjetovanosti. Ja sam navela jedan primjer u izlaganju. Dakle, kada se jednom ta uvjetovanost ispuni, onda neće biti više nikakvih odgoda što se tiče provedbe. Nadam se da će se na vrijeme usvojiti potrebno zakonodavstvo za to, za razdoblje nakon 2020. godine, kako ne bi došlo do nagomilanja tih zaostataka i kako bismo mogli izvesti zaključke iz e, toga. Evo, nastavljam na engleskoj. Više razinsko upravljanje je u samoj srži naših politika, to je nešto što se tiče svih tijela vlasti i ja mislim postupiti tu jednako kao i vi. Ja znam da u Italiji kao u drugim državama članicama to eto nije tradicija, ta tradicija postoji u Nizozemskoj primjerice u drugim državama, dakle tu se uvijek uzimaju u obzir sva mišljenja sa svih razina, ali doista se nadam da će talijanske vlasti napraviti taj snažan napor da će izraditi dobre strategije za svoje regije. Što se tiče Fonda za solidarnost, ja jako dobro znam da vladaju frustracije, ja dijelim te frustracije, svi mi ih osjećamo. Vratit ću se na to u mom odgovoru gospodinu Papadakisu. Gospođo Damato, htjela bih vam reći da novi prijedlog o višegodišnjem financijskom okviru, po mom mišljenju, bi mogao predstaviti dobru priliku da revidiramo e, način funkcioniranja fonda za solidarnosti. Netko je rekao da, treba, da, da sam ja rekla da treba čekati do 2020. godine. Ja vas jako poštujem, ali mogu vam reći da je to vrlo nepošteno prema meni, da mi kažete da sam cinična kada se radi o Grčkoj. Ja sam devet puta posjetila tu državu, ja sam bila ovdje pred vama, ja sam izmijenila propise samo radi Grčke. Ja se u potpunosti slažem s vama. Ja sam u petak eh, razgovarala o poplavama sa predsjednikom vlade gospodinom Cipresom, Objasnila sam mu da ćemo u travnju, svibnju imati već tu neke pomake. Dakle, ispravit ćemo proračun tada i odmah onda ćemo izmijeniti zakonodavstvo i regulativu. Dakle, ne 2020. godine. Svi ti pragovi su tu zbog Europskog parlamenta i vijeća. Oni su ti koji su usvojili te pragove, a ne komisija. To je usvojio Europski parlament, taj prag. Naravno da znam e, koji su problemi, ogromni problemi koje imamo u Atici, ali sukladno onome što ste vi usvojili kao regulativa, Atika se smatra jednim od najbogatijih regija, a mi želimo naravno raditi ruku pod ruku sa svim onome što radi Grčka. Ispričavam se, mislim da je to vrlo nepošteno prema meni i prema našoj službi, jer mi pokušavamo pomoći što više možemo. Vrlo dobro znate da smo razgovarali o likvidnosti, promijenili smo propise, unatoč tome što su sve ostale države članice imale tu neke zadrške, zašto 100% sufinanciranje za Grčku, deblokirali smo sve programe, inaugurirali smo projekte, radimo na tome da se poboljša situacija u Grčkoj po pitanju svih tih stvari svaki dan. A prirodne katastrofe, to je nešto što se događa sve češće. Ja sam u potpunosti uz vas kada se radi o tome da to izmijenimo, ali to ne možemo napraviti preko noći. Ja sam bila u Portugalu nedavno, vidjela sam tamo i na Madeiri, u Grčkoj posljedice šumskih požara. Dakle, ne možete reći da nismo solidarni. Sada smo i revidirali mehanizam za civilnu zaštitu, da vidimo kako se sve može mnogo brže, mnogo fleksibilnije odvijati, ali moramo raditi i sa državama članicama. I još jednom vam želim izraziti svoju sučut. I vrlo dobro znate da sam ministrom Haritisom, s kojim sam također razgovarala, govorila sam i sa gospodinom Ciprasom, koji se sastoji sa gospodinom Junkerom, svi pokušavamo vidjeti kako možemo pomoći sa propisima koji su na snazi i da vidimo koliko možemo izdvojiti za Grčku. I podsjećam vas na to da je Grčka dobila sredstva koje još do sad nije iskoristila u iznosu od 1,3 milijardi eura u ovom financijskom razdoblju za prevenciju rizika i prilagodbu klimatskim promjenama. I oni bi sutra mogli iskoristiti taj projekt kada, e, taj novac kada bi imali projekte. Dakle, novac je tu na raspolaganju u Grčkoj. Tu se radi o novcu. Radi se o tome da treba imati dobre projekte za prevenciju rizika, da na tome treba raditi, i mislim da smo dosta napravili. Naravno da je došlo do mnogih e, katastrofa, ali mislim da smo s tom prevencijom rizika i sa tim da smo e, stavili pritisak na Grčku da u svoju zasebnu posebnu strategiju, da smo s time e, uspjeli zapravo zaobići još dodatne ljudske katastrofe. To je tragedija za sve nas, ovo što se događa u Grčkoj i u Portugalskoj. To se tiče svih nas, ali mi radimo sve što možemo i mogu vas u to samo uvjeriti. Od lipnja, dakle, već možemo zajedno surađivati kako bismo revidirali e, propise iz Europskog fonda za solidarnost. To će biti dobar trenutak da vidimo kako taj fond solidarnosti možemo izmijeniti kako bi bolje poslužio državama članicama da vidimo koje je činjenično stanje stvari. Gospodinu Budi sam odgovorila što se tiče provedbe. Kao što sam rekla, nedavne brojke pokazuju da je provedba sada sve brža i da smo viš, skoro pa polovicu svih raspoloživih sredstava za ovo trenutno razdoblje već stavili na stranu za projekte. To je u skladu sa onim e, što smo postigli u proteklom financijskom razdoblju, a kao što sam rekla više detalja ćemo predstaviti u izvješću koje ćemo usvojiti 13. prosinca. No, htjela sam vam reći da sam isto tako razočarana zbog toga što taj odabir programa se ne odražava u plaćanjima. Primjerice, sastala sam se s vašim ministrom, novim ministrom gospodarstva u Nizozemskoj, to je jedna ženska osoba. Ona je bila vrlo iznenađena kada sam ja rekla da čekamo na zahtjeve za plaćanjem, zato što imamo mnogo dobrih projekata krenuli ste već ulagati vlastiti novac, javni novac, možda i privatni novac, a mi pritom nismo zaprimili vaše zahtjeve za isplatom sredstava. To je dakle jedan dobar primjer toga da mi smo već obavili e, određen posao na terenu i da samo čekamo na to da pristignu računi za ta sredstva. Naravno, slažem se s vama da je slabo krenula provedba ali ne bismo trebali zaboraviti na to da je svo zakonodavstvo ovdje u Europskom parlamentu usvojeno dosta kasno za to razdoblje od 2014. do 2020. godine, te nam je bilo potrebno neko vrijeme kako bi tijela vlasti se upoznala sa novostima iz tog, tih komada zakonodavstva i kako bi krenuli na provedbu. Ali mogu vas uvjeriti da je u prednjeg godina provedba se jako ubrzala i da je nadoknadila taj zaostatak. Govorimo dakle o razdoblju za 2014. 2020. godinu, ali imamo još šest godina do 2023. godine. Gospodine Novakove, želim vam zahvaliti na vašim komentarima. Mislim da sam odgovorila Konstanci i Lambertu što se tiče pričove. Buduće rasprave tu se veselimo vašem doprinosu, doprinosu odbora regiji, posebice što se tiče izvješća Europskog parlamenta kojeg ste pripremili o sedmom izvješću u kohezijskoj politici i ne mogu vam niti sakriti da jako ovisimo o bugarskom predsjedništvu, da na njih jako računamo, gospođo predsjedateljice i gospodine Novakove, što možemo napraviti kako bismo još i poboljšali te politike, o tome se radi. Gospođa predsjedateljica rekla da je dobro da imamo vijeće na našoj strani i ministarstvo financija, ali vidjet ćemo što će oni reći u Sofiji, u veljači i u ožujku kada krenemo u razgovore sa ministrima financija. Što se tiče Europskog fonda solidarnosti, mislim da sam sve odgovorila. To se temelji na načelu subsidijarnosti. I naravno, su zakonodavci su ti koji su odredili da se Europski fond solidarnosti može iskoristiti za katastrofe s kojima su e, države članice suočene, a ne mogu se s time nositi same. Zbog toga smo povisili pragove specifične za pojedine države članice, za pojedine regije. Kada smo prije dvije godine revidirali Europski fond solidarnosti, onda smo raspravljali e, detaljno sa državama članicama i sa Europskim parlamentom o tim pragovima i kao što sam e, rekla, u svibnju ćemo morati opet govoriti o tome jer ja mislim da nam je potreban veći manevarski prostor. Za mene je to očito. I ja se u potpunosti slažem s vama, ali ne moramo jedni druge ukrivljavati za to jer se doista nalazimo na istoj strani. Što se tiče specifičnih mjera za Grčku, budući da e, smo baš razgledali o Grčkoj, prema amandmanima vezanima uz specifične mjere za Grčku, a pritom vam zahvaljujem na vašem radu, znate vrlo dobro da grčke vlasti, a ne komisija, trebaju izraditi izvješće o provedbi tih mjera i e, grčke vlasti su doista i napravili jedan taj nacrt izvješća, te su ga podastili komisiji. I zaprimili ste to na grčkom kao i mi, na grčkom jeziku. A trenutno Europska komisija prevodi taj dokument i vi ćete odmah dobiti informaciju o tome, uvaženi zastupniče, jer nas sve zanima to da se, u Grčkoj stvari pokrenu. Mogu vam samo reći da sada radimo, mislim, znate da smo u prošlom razdoblju izabrali 181 projekt, a sada smo rekli da ćemo se više usredotočiti na one najvažnije potrebe, pa imamo samo 18 projekata koje smo koncentrirali na Solun i na druge dijelove Grčke kako bismo ubrzali provedbu i vidjeli tu određen napredak. A mi ćemo s vama u kontaktu, imat ćemo vezu na njemačkom jeziku i na drugim jezicima. Gospođo Mihajlova, želim vam zahvaliti na vašoj pomoći, na pomoći koju smo zaprimili od vas, od zastupnika i svih klubova zastupnika u ovoj godini. Mislim da će u prvom dijelu iduće godine doći na najteži dio posla, što znači da ćemo moći, da ćemo morati bliže surađivati nego ikad prije sve do svibnja što se tiče kohezijske politike. Imamo tjedan regija za budućnost, to će biti početkom godine, zatim ćemo imati konferenciju o višegodišnjem financijskom okviru, to će se održati prije e, sastanka u Sofiji, početkom siječnja, imat ćemo dva dana, ponedjeljak, utorak, e, koje ćemo posvetiti višegodišnjem okviru, prije dakle, tog sastanka 8. i 9. u Sofiji i ja ću se snažno založiti za buduću kohezijsku politiku. Dakle, imamo onda zatim evo, taj sastanak 8. i 9. siječnja za razdoblje nakon 2016. godine. Nadam se da ćete vi biti prisutni ili pak neki predstavnici vašeg odbora. I mi prije svibnja nameravamo raditi na vidljiviji način. A htjela bih također da i u državama članicama budemo vidljivi kada se radi o tom savezu, o prijateljima korijske politike, to je nešto što koordinira parlament i odbor regija, a u ožujku ćete proslaviti 30. tu obljetnicu korijske politike. I mislim da taj važan trenutak nam može poslužiti da pokažemo što smo toga postigli u toliko velikom broju država članica u tih proteklih 30 godina od kad smo izdvojili ta sredstva za solidarnost. To je financijska solidarnost, dakle, pritom mislim na to, mislim na kohezijsku politiku na RDF. Imamo čitavu niz inicijativa, ali 21. ožujka će biti onaj glavni događaj i sve vas molim da tamo budete prisutni gospođa Krel me pitala nešto o tim uslugama koje su pod, pod predsjednikom Dobrovskisom. Koliko znam, imamo posebne resurse koji dolaze iz one marže koja nam je na raspolaganju iz europskog proračuna. Hvala vam još jednom. Želim vam zaželjeti ugodan vikend jer mislim da ćemo se vidjeti u Strasburu još jednom. Dakle, zahvaljujem vam na, suradnji. Hvala vam. Thank you, thank you, commissioner. Hvala vam. <laughs> Hvala. Nadam se da ćemo se vidjeti u Strasburgu, dovršiti posao na omnibusu, dakle nadležnost odbora regiji. Nadam se da će to biti dobar kraj godine. Hvala vam što ste došli. Rado ćemo vas ponovo vidjeti i završavamo prvi dio sastanka. Sad ćemo nastaviti sa sastankom koordinatora bez prevoditelja.